nije htio odgovoriti, izvolite. Da, zapravo ne, nije čudo što ga se na gnju želi odgovoriti. Naime, dokazi su bili prilično jasni. Naime, da se e, e, infekcija proširila, zaraza proširila niz vjetar, niz vjetar i otežala cijelu stvar. I jedan od problema sa spaljivanjem je bilo još da je E, to, za to trebalo vremena, ali mislim Lord Northumberland je u svom izvješću rekao treba ustreliti i pokopati u roku 24 sata i krenuti tako dalje. A problem sa spaljivanjem je da je za to trebalo vremena i trebalo je e, golmu količinu e, životinja e, dovući i to je zapravo još pogoršalo cijelu situaciju i dalo priliku za zarazi nismo trebali, nismo mogli učiniti gore od onog što smo učinili, trebali smo ih sve ustreliti i pokopati, kao što je rekao Lord, Lord Northumberland. I Europska unija je shvatila da je pogrešila i dopuštila onda pokapanje, ali na određenim mjestima, nekad ne na poljoprivrednom gospodarstvu nego recimo ne znam koliko kilometara dalje gdje je onda problem još bio sa transportom trupala životinja i znam da je to bilo grozno mislim dok su ih se dok su ih vukli po cestama i zaraživali se okolo da hvala je, E, Jesi li žele odgovoriti, gospodine Brena? Da, bilo je svakako grozno i strašno, ali vi ste rekli da je e, zarazu širio e, e, upravo dim koji je proizlazio iz spaljivanja, ali za to jednostavno nema znanstvenih dokaza. A vi ste rekli da je tomu bilo tako. <clears throat> Da, hvala na ovim komentarima. Svi smo naravno e, zainteresirani za ovakva pitanja i imamo i iz komisije ovdje. I da je potrebno, bilo potrebno, mogli smo nabaviti informacije, ali sad u ovom trenutku nemamo vremena dulje duljiti po ovom pitanju, pa moramo ići dalje na ostatak dnevnog reda. Pa e, šest smo malo kasnije. A sada imamo novi za sigurnost od hranom i prehranu. Naš e, odbor e, sastavlja mišljenje i e, mi imamo gospođu Moli Cato. takim takim do... Gospođa Scott Cato je li ovdje ili nije? Ako nije, možemo, možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda gospodina Andrijova. Dobro, u tom slučaju točka osma dnevnog reda sada koju će nam eh, iznijeti potpredsjednik koji je spreman. E, to je jedno važno područje rada. Kako unaprijediti stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima, sve dakle što je povezano sa razvojem ovih područja i svakako znamo da je važno povećati zapošljavanje i broj radnih mjesta u ruralnim područjima. Mislim da je svakako najbolje da nam izvjestitelj prezentira ovaj dokument. Izvolite. čekamo vašu prezentaciju. Hvala. Prezident. Hvala, predsjedniče. htio sam e, malo usavršiti ovo moje izlaganje dok jedan od kolega prethodnih e, izlaže svoje, eto nisam imao vremena, ali nema veze. Radi se o jednom posebnom, e, specifičnom izvješću Često govorimo o pitanjima e, ZPP-a i otvaranja radnih mjesta i vrlo često na različite načine te probleme možemo tretirati. Što se tiče poljoprivredne situacije u ovom trenutku, i kriza koje su sve češće, koje se umnožavaju i koje traju imamo zapravo ruralno teritorije koji gube svoje stanovništvo. I s obzirom na sve to, mislim da ne bi bilo beskorisno i s obzirom na reformu ZPP-a, mislim da ne bi dakle bilo beskorisno raspravljati a, o našim javnim poljoprivrednim politikama. I upravo je to cilj dokumenta koji je prosljeđen, dakle radi se o ZPP-u s jedne strane i otvaranju radnih mjesta s druge strane. Budući da se radi o prvoj razmini mišljenja, ja se nadam da ćete usmjeriti i dati okvir ovom budućem izvješću. I naravno računam i na naše različitosti kako bismo u tome uspjeli. Kada pogledamo zajedničku poljoprivrednu politiku kroz prizmu zapošljavanja, ne možemo da se ne postavimo pitanje o relevantnosti i učinkovitosti ove javne politike koja je već 54 godine prisutna. Ona predstavlja gotovo 40% proračuna Europske unije, a zapošljavanje je danas jedno od deset prioriteta koje je izdvojio predsjednik komisije Juncker. Unatoč ovim e, činjenicama još uvijek e, nemamo znanstvenu evaluaciju odnosa između zajedničke poljoprivredne politike i zapošljavanja. Danas se postavlja pitanje legitimnosti ZPP-a s obzirom na njezin učinak na proračun. I mi naravno ne smijemo pred svime time zatvoriti oči. Jasno je da je zajednička poljoprivredna politika nužna, nezaobilazna, ali ne možemo zatvoriti oči pred sljedećim pitanjem. Zajednička poljoprivredna politika da, ali za koju poljoprivredu? Dakle, ZPP ne može se više ograničiti na podjelu omotnica između država članica, barem je to moje mišljenje. Zakon tržišta zbog kojeg sve koncentriramo na jednom mjestu, a druga mjesta zanemarujemo, jako dobro pokazuje kako taj zakon tržišta ne rješava pitanja, e, ne rješava pitanje zapošljavanja, ne rješava pitanje ravnoteže teritorija i područja ljudskog zdravlja, niti pitanje bioraznolikosti ili okoliša. Niti naravno pitanje klimatskih poremećaja. Naša je odgovornost da ponovno promislimo zajedničku poljoprivrednu e, politiku i da je usmjerimo prema zajedničkim ciljevima. Znamo da moramo proizvoditi više i bolje. To je bilo rečeno u prethodnom izvješću. Ali pitanje koje se odmah postavlja nakon ove tvrdnje jest proizvoditi gdje, kako proizvoditi i s kim proizvoditi i koji je naravno učinak na naše teritorija. Unatoč konsekutivnim neuspjesima je li deregulacija unutar Europske unije i je li to jedini, e, jedino rješenje na krizu koju, koju proživljavamo? Evo ja vam postavljam to pitanje. Ja mislim da bismo mi trebali razmišljati o našem poljoprivrednom modelu. Ne možemo nastaviti zajedničku poljoprivrednu politiku, a da istovremeno ne redefiniramo njezine ciljeve. ZPP e, bi morao pomoći e, u promičbi socijalnog modela kojemu težimo i trebao bi e, pomoći promičbi radnih mjesta, zapošljavanju i tako dalje. očekujem jako puno intervencija. Nadam se da će nam one pomoći da pronađemo okvir budućeg izvješća i da će dati smjernice za to izvješće koje će, nadam se, biti gotovo prije ljeta. Hvala lijepo, predsjedniče, izvolite. Bardzo dziękuję, panie pośle. Hvala vam, gospodine Andriju. Hvala vam na ovom zanimljivom izlaganju. Mislim da možda imate previše očekivanja i prevelika očekivanja od zajedničke poljoprivredne politike. ZPP ne može učiniti sve što mi želimo i vrlo često nam se čini da se zajednička poljoprivredna politika bavi s previše problema i pokušava obuhvatiti sve. Dakle, i poljoprivreda i tržište za poljoprivrednike. Sve su to vrlo kompleksne teme. Isto tako znamo da postoje i ostale politike kojima se ZPP bavi, poput e, politike koje se odnose na zaštitu e, okoliša. Ovo je, bila, ovo bilo prvo izlaganje gospodina Andrija, a sada da čujemo gospođa, gospođu Miller. Hvala predsjedniče. Ja se također želim zahvaliti izvjestitelju. podupiram ovu tezu da je hitno nužno jačati situaciju sa zapošljavanjem, izmijeniti situaciju sa zapošljavanjem u ruralnim područjima svakako, ali želim istovremeno uputiti na to da se ovo izvješće e, tematski e, okrećuje i treba se okrenuti konkretnim predlozima za poboljšanje situacije, a to ne čini. ne radi se sada o reformi ZPP-a e kako vi to sada predstavljate, nego s mojim gledišta trebalo bi se izravno raditi na opitanjima pitanjima gdje možemo poduprijeti inicijative koje će ići na snižavanje nezaposlenosti u ruralnim područjima. Već postoje programe potpore Europskog socijalnog fonda i e, Fonda za e, poljoprivredni odnosno ruralni razvoj. Tu, se, tu bi trebalo smanjivati birokratizaciju tih fondova i time upravo mladima pomoći da pristupe sredstvima iz tih fondova. Po mome ne radi se o tome da treba u potpunosti staviti u pitanje izravna plaćanja jer one su sastavni dio ruralnog razvoja i održavanja malih farmi i struktura. Znači to bi trebao biti naš cilj i mislim da ovdje još moramo e, neke stvari poboljšati u tom pogledu. Hvala. Posao Hvala vam. A sada gospodin E, mislim da je Erika postavila prava pitanja ovdje i ne treba razmišljati samo o tome kako konkretizirati određene programe, e, nego također radi se zapravo o konkretnim stvarima iz EPP-a koje treba spominjati jer legitimnost e, plaćanja je svakako postavljena u pitanje ako pogledamo koliko se novaca izdaje i ako naravno uspos pogledamo još koliko je E, mjesta, radnih mjesta očuvano ili stvoreno, a bilanca je negativna u posljednjih deset godina u Njemačkoj, vjerujem da je i drugdje tako. E, pola je mjesta, pola je radnih mjesta izgubljeno, mislim izdajemo mi onda novac na pravi način kada e, se poljoprivredi daje sve više novaca, a zapošljavanje pada. Znači, to ipak mora biti pisanje dopušteno, gospođa Miller. Ne može se samo izgurati i mislim kao i pitanje izvoza na izvozna tržišta i deregulacija i tako dalje. To su e, pitanja koje bi trebalo ipak raspraviti jer inače nema nikakvog smisla. Moramo također nekako možda eh, obraniti eh, ove brojke u sljedećem ZPP-u i ne možemo samo onda reći pa mm, mi e, plaćamo poljoprivrednike i time podupiramo i zapošljavanje i održavamo za zapošljavanje. Ako tomu nije tako, e, jer je broj radnih mjesta pa onda imamo problem sa legitimacijom. A e, još područje o kojem bih htio nešto reći, naime, postoji još mogućnost preusmjeravanja sredstava u trećem stupu, možda kao preporuka, i također trebali bismo također pogledati jesu li svi programi potpore koji su ovdje doista takvi da stvaraju radna mjesta i mogli bi se još prije kraja razdoblja moći prenamijeniti neka sredstva koja bi se možda mogla prenamijeniti ako bi to bilo potrebno. Hvala. Hvala vam. Jako se puno zastupnika javilo za riječ. Znamo da je ovo vrlo važna tema. Sada ću zatvoriti popis govornika, to jest nakon što se javi 15. zastupnik. Imamo dosta vremena, ali svejedno želimo osigurati svima koji žele nešto reći da imaju dovoljno vremena. Hvala vam. Možete li nam malo pojasniti, gospodine Andriju, što je ovo o novom socijalnom ugovoru? Zato što ako sam ja dobro shvatila, izgleda da poljoprivredne aktivnosti ili djelatnosti prelaze na drugo ili treće mjesto i da neke druga, neki drugi sektori zapravo mijenjaju poljoprivredu. Ovdje govorimo o zajedničkom iskorištavanju resursa. Stoga ja bih htjela čuti nekoliko praktičnih primjera kako bih bolje shvatila o čemu je riječ kad govorite o novom socijalnom ugovoru. I tek ću tada moći odlučiti hoću li to podržati ili ne, zato što ovako kako je sada stoji nije mi baš jasno što to zapravo predstavlja. Hvala vam sada gospodin Dantao. Hvala predsjedniče. Želio bih zahvaliti našem kolegi Andriju, što je vrlo jasno iznio svoje ideje. ali čini mi se da ZPP koji smo izpregovarali 2013. godine, 2020. ćemo ponovno o tome razgovarati. Čini mi se da otvaramo stalno jednu te istu raspravu, a dok mjere primjene nisu još uvijek na snazi u svim državama članicama, osobito u Francuskoj. Pitam se, kako e, instrumenti e, koje danas imamo, kako njih staviti u, u svrhu otvaranja radnih mjesta? Dakle, tijekom proračunske revizije e, trebali bismo raspravljati i o tome na koji način e, se novac iz proračuna i zpp zapravo e, stavlja u prilog otvaranja radnih mjesta. Kako? Dakle, kriteriji i instrumenti koje već imamo mogu služiti otvaranju radnih mjesta u okviru ruralnog razvoja. A je prezidencija Hvala vam sada gospođa Šraj. Ja, zo beter. Als ik kijk naar dit onderwerp, heeft dit onderwerp wel veel aandacht. Ovo je tema koju je posvećeno jako puno pozornosti. Do 2020. poljoprivrednici će se pitati što će se događati. U Europi imamo i mir, ali imamo i hranu, a drugim dijelovima svijeta to moramo e, osigurati. No, ako razmišljamo samo u smislu tržišta i inovacija, bojim se da nećemo dati potrebne odgovore. Moramo osigurati da naši poljoprivrednici dobiju ovaj novac i naravno u e, programu Natura 2000 postoji čitav niz drugih e, programa i vidjeli smo da to zapravo ni ne stvara toliko radnih mjesta. Ali moramo razgovarati i o tome koliko se poslova otvara neizravno putem zajedničke poljoprivredne politike. Tako da bih ja to stavljala u, jedan pozitivni u jedno pozitivnije svjetlo. I još jedna točka koju bih voljela dodati se odnosi na prvi i na drugi e, stup. Sve Sveučilišta e, govore i o sredstvima iz Junkerova plana, no postoji dosta novaca za istraživanje. Bojim se da se to, e, da to ne znači istovremeno i još više hrane na stolu. Tako da o hrani moramo razgovarati zajedno s obiteljskim gospodarstvima i malim gospodarstvima. Gospodin Flanagan, hvala vam. Da, ovo je vrlo važna tema, kako ZPP može unaprijediti e, stvaranje radnih mjesta. Ja imam vrlo dobar primjer. Da je zajednička poljoprivredna politika primjereno korištena u mjestu s kojeg ja dolazim, to bi imalo e, pozitivnije učinke i to da se front loading iskoristio. Daću vam jedan primjer za jedno područje koje bi bilo dalo novaca za mala poljoprivredna i stavilo bi dakle 11 milijardi eura koje bi bilo potrošeno u tom području. No, novac nije dan e, poljoprivrednicima, već rančarima, uzgajivačima stoke. No, većina novca koja je došla u Irsku kroz ZPP nije potrošena na poljoprivrednike, već na izgradnju e, drugih kuća u Hrvatskoj, Indoneziji i tako dalje. Vikendica. Ako govorimo o stvaranju novih radnih mjesta, e, kako bi bilo da novac iz EPP-a trošimo na male poljoprivrednike? U području to bi značilo 440 eura za svakog muškarca, ženu i dijete. Hvala vam. Dziękuję, pan Branen. Hvala vam, a sada gospodin Brennan. Hvala vam. Da, ovo je e, dobra rasprava i mislim da imamo dobre temelje. U studenom prošle godine smo osnovali, zapravo smo okupili skupinu e, stručnjaka za ruralno područje u, na istoku Engleske i upravo smo razgovarali o ovoj temi. Od njih smo dobili 43 preporuke koje ćemo poslati i Jeriku. Ja ću spomenuti samo neke od njih. Mm, naši stručnjaci na sjeveroistoku Engleske su smatrali da ovaj pristup uh, kojeg koristi Europska komisija i Europska unija nije dobar i uh, zapravo narušava inovacije, tako da trebamo biti malo otvoreni prema riziku. Zatim, Schema bi trebala uključiti i mlade poduzetnike, ne samo e, poljoprivrednike, već i ruralne poduzetnike, to je poduzetnike u ruralnom sektoru. Zatim spomenuo se i LIDER program, taj se smatra kao jedan od e, najkorisnijih programa za stvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima. No oni kažu da taj program svakako mora biti, e, mora slijediti pristup od ozdo prema gore, a ne obrnuto. Zatim e, okretanje masivnoj proizvodnji te sve jeftinijoj e, hrani ima naravno negativne utjecaje na e, radna mjesta. Zatim nekoliko bojazni je istaknuto i kad je riječ o preciznom uzgoju koji može uskratiti, zapravo ograničiti razvoj novih radnih mjesta. To su eto preporuke naših stručnjaka sa sjeveroistoka Engleske, ali mi ćemo te preporuke iz e, Dur Durhoma, dakle to je na istoka Engleske, poproslijediti Eriku. Hvala vam. Dziękujemy, e, Hvala vam. Ako su te preporuke već sada dostupne, molim vas da nam ih proslijedite jer mislim da bi i drugi željeli ih e, pročitati, vidjeti o čemu je riječ. Zahvaljujem predsjedniče. Ono što je zanimljivo kada raspravljamo o ovoj temi i hvala Andreju na tome, ali svakako s jednom brojkom treba ići vrlo pažljivo. Znači ovih 40% kućanstava u EU, znači ako se e, e, e, to e, proračuna koliko otpada E, novaca na poljoprivrednu politiku jedan 1% je samo e, brojka, znači što se tiče e, u odnosu na 1000 recimo 970 i sadašnja poljoprivredna politika hoće li ona otvarati radna mjesta ili ne, recimo ja sam iz Bavarske i u mom kraju koji je zapravo bio poljoprivredni kraj, sada imamo visoku, ne, vrlo visoku ne, ne, nezaposlenost recimo 3,4% i bez e, zapravo bez poljoprivrede ta bi e, nezaposlenost bila puno viša e, i upravo je poljoprivreda dio gospodarstva koji zapošljava najviše ljudi i upravo no, većinu novaca iz Brisela stavili smo u drugi stup i stvorili radna mjesta. I sadašnja poljoprivredna politika omogućuje to već, ako zemlje članice to žele, da se poljoprivredna politika iskoristi za stvaranje radnih mjesta. I recimo da je to u Francuska učinila na odgovarajući način, možda bi imala drugačije rezultate. U svakom slučaju nam se daljnjoj raspravi i u njoj ću svakako i sudjelovati. Hvala. Hvala vam sada gospođa Senra. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala i vama, gospodine Andriju. Najprije želim reći da je ovaj dokument dobra polazišna točka. Moramo razgovarati o zajedničkoj poljoprivrednoj politici te o tome na koji način e, utječe na e, radna mjesta. Slažem se sa brojnim pitanjima koja su postavljena oko dokumenta i ja se nadam da ćemo mi uspjeti pronaći odgovore. Ako to uspijemo, poboljšat ćemo provedbu zajedničke poljoprivredne politike, a osim toga i definirati temelje za novu ZPP koja će stvarno biti stvaratelj novih radnih mjesta. Stoga ću ja vrlo pozorno e, pratiti razvoj ovog dokumenta, dati ću svoje doprinose, svoje komentare i ja se nadam da ćemo pomoći u stvaranju novih izravnih ravnih mjesta. I ja se nadam da će to imati pozitivan učinak na ruralna područja. Hva, hvala vam. Samo jedno pojašnjanje, pojašnjenje. Stvaranje novih radnih mjesta, to jest dakle smanjivanje, smanjivanje stope nezaposlenosti, znači da ćemo se morati više koncentrirati na poljoprivredu, da ćemo u, upravo u poljoprivrednom sektoru morati stvoriti više e, mjesta. A sada gospođa Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja mislim da je jako važno da danas e, raspravljamo e, o ovoj temi obzirom da zajednička poljoprivredna politika čini gotovo 40% proračuna Europske unije, a prema nekim podacima koji su dostupni e, više od polovice tog poljoprivrednog proračuna odlazi u ruke manjeg dijela gospodarstava. Stoga mi se čini važnim u e, sljedećim raspravama koje ćemo imati e, usmjeravati upravo e, naše ciljeve prema obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja jesu temelj zajedničke poljoprivredne politike i mislim da to tako treba i ostati u budućnosti jer svako onaj ko se tko ostane na svom obiteljskom gospodarstvu, on se je samo zaposlio. Dakle, to je jedan od najboljih primjera samozapošljavanja koji ja poznajem. Ti ljudi osim što zapošljavaju sebe, zapošljavaju članove svoje obitelji, dakle nisu socijalni slučajevi, nisu na zavodu za zapošljavanje, već kroz vlastitu proizvodnju, kroz vlastiti biznis e, otvaraju radna mjesta. Ujedno, osim što su otvorili radno mjesto, oni proizvode hranu, čuvaju ruralni prostor i čuvaju e, identitet i tradiciju cijelog e, tog kraja. Zato smatram da je njihova uloga višestruka i jako važna i da upravo i najveći dio financijskih sredstava trebamo usmjeriti prema njima, a ne prema velikim tvrtkama i velikim e, gospodarstvima koja očigledno rade na tome i, i sreme cilju koji ih vodi e, dodatnom bogaćenju. Hvala lijepo. Bardzo dziękuję. Pan poseł Kaputo. Hvala vam sada gospodin Kaputo. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. I ja se slažem sa mm, dokumentom kojeg je pripremio kolega Andriju. Mislim da je ovo e, dobra startna točka i kao što su mnogi rekli, ZPP se mora gledati u jednom dosljednom i održivom kontekstu održavanja ruralnog područja. Stoga mi se sviđa ono što je rekao Erik, kada je rekao da si moramo postaviti i pitanja o proizvodnji, dakle proizvoditi kako, proizvoditi gdje i da proizvodi tko. I još uvijek se ne može mjeriti učinak ove, e, ove zajedničke poljoprivredne politike. Istina je da sektor prolazi kroz jedan poseban trenutak i mislim da glavni akteri si moraju postaviti ova pitanja. te pronaći odgovore na najozbiljnije probleme, a jedan od tih je nezaposlenost. Neću sada mm, ponavljati sve ono što je do sada rečeno, ali kad govorimo o razvoju ruralnih područja, moramo svakako razmišljati i o novoj poljoprivredi. Novoj poljoprivredi koja će se temeljiti na inovaciji te na pojednostavljenju postupaka. Jedino ćemo na taj način omogućiti i održivi razvoj. Vidim, vidim vas da želite lupiti čekićem, tako da eto završit ću. Ja također zahvaljujem na pripremi ovog dokumenta. E, mislim da je doista, doista dobar dokument i predsjedniče također posebice vama želim reći da imate pravo. Vi ste već rekli, spomenuli već koncentracija već jednom danas, a sadašnji ZPP podupire koncentraciju, to smo čuli znači e, koncentraciju posjeda zemljišta, znači 3% e, poduzeća u Europi imaju 50% cjelokupne europske površine, znači ako se e, dalje bude podupiralo ZPP-om koncentracija zemljišta i ako će se plaćati po zemljištu, onda vam doista želim reći u pravu ste, znači s jedne strane trebamo imati u vidu E, gdje su radna mjesta, ali koncentracija zemljišta nije nikada dovela do jačanja i otvaranja novih radnih mjesta. Znači ovaj predlog e, kolege je doista dobar, ali doista nam treba jedan društveni ugovor, socijalni ugovor, jer cijeli društvo treba legitimirati ovaj novac, jer to nije novac samo za poljoprivredu, nego e, za cijelo društvo i on se mora izdavati na legitimirani način. Zahvaljujem. Hvala sada gospodin Agnju. Moramo ovo pogledati i sa stajališta poreznog obveznika koji financira ZPP. Što možemo očekivati od njih? Možete ih podijeliti na urbane porezne obveznike i ruralne porezne obveznike. Oni urbani smatraju da zajednička poljoprivredna politika će osigurati e, dobru opskrbu hranom i dobar izbor hrane. To je ono što urbani porezni obveznici očekuju. Osim toga oni smatraju da ako već daju novac u to, da imaju pristup e, ruralnom području za rekreaciju. E, prioriteti ruralnog stanovništva su malo drugačiji. Oni će očekivati e, više radnih mjesta, naravno, to se pošteno može očekivati. Zatim, proizvodnja hrana sa trenutačnom mehanizacijom vodi do toga da treba manje ljudi i prije 50 godina rad na farmi nije bio baš tako zabavan. Radnih mjesta je bilo, ali nisu bile baš ugadni. poljoprivredna politika bi trebala izjednačiti, uravnotežiti promjene u e, ponudi i potražnji e, hrane. I očekivali bi se od politike e, da i uravnoteži vršne trenutke i trenutke kada nema dovoljno potražnje. Prava zajednička poljoprivredna politika bi također insistiralo na tome da poljoprivrednici snize emisije CO2 i metana. I porezni obveznici u mojoj zemlji su e, u ZPP stavili 6 milijardi funti, dobili natrag samo 3. Zanima ih što se dogodilo sa 3 milijarde. Ne sviđa im se da se taj novac traži, e, troši za Um, subvencije za mm, kupovanje zemljišta za borbe e, bikova. Čekuje pan posao javo. Hvala lijepo. Gospodin Jar, hvala. Dakle, prvo želim reći, niko nema ništa protiv ako jačamo i da jačamo radna mjesta. Želim samo reći konkurentna radna mjesta, rekao bih, jer nemamo ništa od e, toga ako stvaramo radna mjesta e, koja smo poduprli, ali oni od njih ne mogu živjeti. E, drugo, e, e, također što se tiče izravnih plaćanja, tu ima mnogo toga za kritizirati što nije u redu možda, ali trebamo ne, bi, ne bismo trebali ispustiti cijelu matematiku iz vida, jer ako pogledamo i sva izravna plaćanja koja se bi se smjerila, znači ispalo bi 3500 eh, eura godišnje, znači time zapravo nećemo poboljšati i riješiti cijelu stvar, eh, mislim, znači trebali bismo pogledati, dakle, još jednom, da radna mjesta koja se stvaraju budu konkurentna radna mjesta, a drugo, ne ispustiti drugi stup iz vida, drugi stup omogućuje puno fleksibilnosti i to treba prepoznati. Znači zapravo treba reći odnos o 1 prema 8, 1 naprama 10, a većina radnih mjesta u sektoru poljoprivrede e, ne nastaju u prvom sektoru nego u daljim sektorima i e, njih treba održati i nastaviti razvijati i upravo tome E, je drugi stup posebice primjeren i ne smijemo ga ispustiti iz vida. Gospodin Maso. Hvala predsjedniče. Htio bih podsjetiti na posljedice vaše zajedničke poljoprivredne politike na francusku poljoprivredu. Gotovo 10 milijuna ljudi aktivnih u Francuskoj je nekoć bilo, to je 31%, danas ih je samo 1 milijun, dakle 4% aktivnog stanovništva. I niti jedan drugi gospodarski sektor nije doživio ovakav gubitak radnih mjesta. Od od 100%, dakle zapravo 20% malih poljoprivrednih gospodarstava je gotovo u potpunosti nestalo. E, ono što se događa je zapravo dezertifikacija naše zemlje. Suverenisti smatruju da je jedini, jedina mogućnost spašavanja naše poljoprivrede izaći iz ZPP-a koji je uništio gospodarsko tkivo, odnosno poljoprivredno tkivo. Dakle, ključno, ključno će biti sljedeće. Suverenitet država, zatim podupiranje malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstva, relokalizacija gospodarstva, difuzija lokalne, lokalne proizvodnje i razvoj malih struktura za preradu u ruralnim zemljama, u ruralnim područjima i naravno ekološka proizvodnja. Zatim, možemo se također postaviti pitanje alternativa za vanjske elemente i smanjiti ovisnost o vanjskim tržištima. Hoćete li e, i dalje, e, razmišljate li o tome da se okrenemo ovakvim pitanjima i rješavanju problema ili ćete inzistirati na, na ovakvim raspravama bez konkretnog, bez konkretnog rezultata? Ovo je bilo jako zanimljivo. Malo smo se udaljili od ZPP-a. Pitam se, ako napustimo ZPP, hoće li se koncentracija poljoprivrednih gospodarstava ubrzati ili ne. To je jako zanimljivo a, u kontekstu reforme koja je predviđena za 2020. godinu. sljedeće kolega, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče. Vrlo kratko. Prije svega želim zahvaliti našem kolegi na njegovoj studiji i na njegovom sjajnom izvješću koje pokriva brojna područja ZPP-a. Vrlo zanimljivo izvješće. Želim podsjetiti da pak da ZPP mora služiti interesima poljoprivrednika država članica Europske unije. Nažalost, u okviru a, jedne vanjske politike i politike susjedstva mi dajemo mogućnost proizvodima koji dolaze iz trećih zemalja da preplave europsko tržište. To naravno e, stvara sigurnosne probleme zato što su ti, e, zato što su ti proizvodi vrlo često dubioznog podrijetla i kvalitete koje je dubiozne, a sa zdravstvene i higijenske strane također se pojavljuju problemi. Na taj način se javljaju i negativne posljedice e, uvezane za konkurentnost sa e, evropskim proizvodima. Osim toga posljedice je i to da e, cijena europskih proizvoda pada, a i razina i standard života europskih poljoprivrednika također opada. Jedna od posljedica u konačnici je i neotvaranje radnih mjesta. To se osobito odnosi na e, situaciju u kojoj se nalaze poljoprivrednici sa juga Europe i poljoprivrednici iz moje zemlje. Hvala lijepo. A sada riječ dajem predstavniku Europske komisije. Izvolite. Hvala lijepo. Vrlo pažljivo smo pročitali radni dokument. Slušao sam i pratio raspravu. Ovaj dokument otvara raspravu o tome kako ZPP može otvoriti radna mjesta u ruralnim područjima. Jako mi je drago da mogu razgovarati s vama o tome. Na mnogo načina ZPP e, doprinosi e, otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima i održivim za naime radnim mjestima. Kao što znate, komisiji je izrazito važno otvarati održiva radnih mjesta. To je jedan od prioriteta predsjednika Junkera. U europskom poljoprivrednom sektoru gotovo 11 milijuna poljoprivrednih gospodarstava daje posao 22 milijune ljudi. Dakle, to je vitalni doprinos ruralnim područjima. Kad uzmemo u obzir i preradu, usluge, maloprodaju, onda imamo sektor od 44 milijuna poslova. Dakle, ZPP ne, ne omogućava samo otvaranje poljoprivrednih radnih mjesta, već otvara čitav niz prilika koje pomažu otvaranju radnih mjesta u ruralnim područjima bez obzira jesu li to potpore za neke nova, za neke nova poduzeća, za neke nove usluge, tu su također i razne vrste kooperativa, zadruga i tako dalje. Dakle, Da bi poljoprivrednici dobili potporu, oni moraju voditi računa o resursima, o bioreznolikosti, ekologiji i tako dalje. E, kao što znate, mladi poljoprivrednici također e, dobivaju više, više potpore. E, vodimo računa i o tome kako, je, kako, su, kako su potpore potrebne da bi se uopće pokrenulo poslovanje. Kroz programe za ruralna područja E, Evropska unija je pomogla 70 tisuća mladih da pokrene poslovanje u poljoprivredi. Ukupno javno ulaganje za razdoblje od 2014. do 2020. godine koje će ići za poljoprivredu procjenjuje se na 52 milijarde eura. To uključuje potpore ulaganjima, za poljoprivredna gospodarstva, za, za osnivanje poljoprivrednih organizacija i raznim projektima. Potpore se može dati kroz financijske instrumente kao što su krediti, jamstva i tako dalje. Tu je inovativni način potrošnje koji ima veliku dodanu vrijednost u pri privlačenju privatnog kapitala. Htio bih vam reći neke nove elemente vezane za ruralni razvoj, a koji su služili kao inspiracija drugim sektorima. Kao dio Europskog partnerstva za poljoprivredu mi ćemo više od dati potporu više od 3000 inovativnim projektima gdje istraživači i poslovni subjekti rade zajedno u konkretnim, u ostvarivanju konkretnih rezultata. I to je sjajan komplementarni element politici politikama koje proizlaze iz Horizonta 2020. Nešto bih htio reći i o održivosti socijalnoj dimenziji. Održivost se može postići modernizacijom i na druge, i na druge načine. Konzumacija resursa kao voda i električna energija ključne su da bi poljoprivredna gospodarstva bila održiva. U tom smislu treba razmatrati i kružno gospodarstvo. U tom kontekstu želim naglasiti da je 51% financiranja Europske unije za ruralni razvoj do 2020. godine poduprijet će mjere za prilagodbu klimatskim promjenama. Ruralno područje daje nam čitav niz javnih dobara, sirovine, energetska rješenja, klimatska rješenja, razne vrste usluga i tako dalje. Zato imamo integrirani pristup ruralnom razvoju u Europskoj uniji koja ide dalje od same poljoprivrede i koja ide prema tome da se poboljša općenito život u ruralnim područjima i da se stvori sinergija između poljoprivrednih i urbanih politika. Socijalne veze vrlo često su snažnije na selima i zato je tu lakše pokrenuti zajedničke inicijative. ZPP pruža potporu lokalnim akcijskim grupama u okviru metode LIDER, o tome je već bilo riječi. Dakle, program za ruralni razvoj, prema njemu 54% a, će posto ruralne populacije će ovime biti obuhvaćeno. Zaključno, ZPP europskom stanovništvu daje mogućnost da živi i radi u ruralnim područjima tako što daje direktno potpore i omogućava rast i razvoj. Jako je važno da regije iskoriste ove mogućnosti na najbolji mogući način i u skladu sa identificiranim potrebama. 54 godina ZPPA je iza nas, ali unatoč tome reforma ZPPA je i dalje relevantna a to smo ostalom vidjeli i u posljednjem istraživanju javnog mijenja. Mi, mi, vjerujemo da imamo, da, da imamo prave uvjete za stvaranje radnih mjesta. Veselimo se konačnom izvješću i veselimo se radu na implementaciji svih ovih mjera zajedno s vama. Hvala. Dziękuję a sada dajem, iz, sada dajem riječ eh, gospodinu izvjestitelju. Hvala predsjedniče i hvala svima na doprinosima. Sadržaj vaših doprinosa je bio vrlo zanimljiv, u ostalom to je bio i cilj, cilj onoga što sam nazvao prvom razmjenom mišljenja. Dakle, cilj je bio na neki način eh, definirati okvir s obzirom na izvješće. Ishvatili ste eh, da, eh, dokument, da sadržaj dokumenta koji ste dobili nije, dokument, nije sadržaj izvješća. Dakle, to je dokument kojemu je cilj upravo bio da iznese određeni niz elemenata te da vas usmjeri na raspravu. Ja ću najprije se osvrnuti na riječi komisije Naravno da se, da se moramo da, mo, da se moramo svrnuti na ovo i naravno da moramo raspravljati o tome jer kada ne bismo raspravljali značilo, značilo bi da smo u idealnom svijetu. Ovo čemu ste vi rekli nije baš u potpunosti realno. E, ja sam e, u kontaktu sa poljoprivrednicima iz e, Francuske. Znamo da postoji kriza u, postoji kriza u poljoprivrednom sektoru i mnogi se poljoprivrednici pitaju o perspektivama koje su pred njime. Na neka pitanja možemo odgovoriti kratkoročno, ali to ne znači da ne trebamo razmišljati i srednjeročno i dugoročno o rješavanjima. Kad je riječ o koncentraciji, Naime, Uvjeren sam da e, javne politike moraju e, popratiti sve poljoprivredne modele. Moramo si postaviti pitanje. Ima li danas poljoprivredna politika utjecaj na sve naše teritorije? Kada gledamo iskustva, primjer vezano za urbanu poljoprivredu, Naravno da si moramo postaviti neka pitanja odnosa između gradskog, seoskog i prigradskog i u tom smislu o umrežavanju radnih mjesta. Dakle, ZPP mora imati učinak na ruralna područja, bez obzira jesu li to planinska područja ili neka druga područja ili područja sa posebnim uvjetima gospodarenja i tako dalje. Dakle, poljoprivreda, ZPP mora uzeti u obzir poljoprivredu u svim ovim različitim teritorijama. I mislim da bismo trebali iznijeti niz prijedloga vezano za novi ZPP. i aktivno sudjelovati u tome. Vezano za gospođu Rangarcija, Dakle, vi ste govorili o ekologiji. Vezano za društveni ugovor. Treba raditi na glavnim resursima, ali istovremeno ne uništiti ih. Zemlja je naš glavni resurs. Ali to isto vrijedi i za zrak. I to sve treba uzeti u obzir. I uzeti u obzir naravno sve što radimo u oko, sve što radimo treba uzeti u obzir koji utjecaj ima na okoliš. Još jedan put vam želim zahvaliti. Ja moram reći da sam e, uzeo u obzir sve vaše e, primjerbe koje, koje će, nadam se, usmjeriti naš budući rad. Hvala lijepo. Jak mówiłem na wstępie, e, dokument miał charakter roboczy, to była pierwsza wymiana poglądów. Hvala, ovo je bila prva razmjena mišljenja temeljem radnog dokumenta. I sigurno sam da ćemo daljnjim komentarima moći obogatiti i upotpuniti ovaj dokument, ovo izvješće. I 25. 26. travnja dalje ćemo razgovarati temeljem nacita izvješća, pa imamo još i nešto vremena do tada. A pa mislim da sada možemo za danas zatvoriti ovu točku dnevnog reda i krenuti na sedmu točku dnevnog reda. Novi savez za sigurnost opskrbe hranom i prehranu. I kao što sam već e, rekao, e, ovdje je glavni odbor Deve I izvijestitelj e, za ovo mišljenje u našem odboru je gospođa Molly Scott Cato. A govori se o novom pristupu temeljem novog saveza za sigurnost hrane i prehranu i također to je nešto što je proizlazio još iz 2012. dogovora G8 gdje se govorilo o privatnim investicijama koje bi u poljoprivrednom sektoru došle uz javne e, investicije kako bi se agrifood e, sektor razvio. Znači, I mislim da je prilično dobro što smo dobili mogućnost stavljena mišljenja našem odboru o tome i dajem reč izvjestiteljici. Zahvaljujem, slažem se s vama da je ovo vrlo važno pitanje i e, također uzeli smo u obzir i smjernice komisije i također Eh, Oliver Šuto je bio izvjestitelj eh, un za pravo na hranu i on je u svom izvješću za Savez rekao da je model, da se, da se Savezom promiče jedan zastarjeni model, jer ako se razmisli samo o nazivu ove organizacije, trebali bismo se više fokusirati na prehranu, ali to nije tako jer je to sekundarna stvar za agribiznis. E, nema fokusa na zdravu hranu, nego na poljoprivredne e, robu i e, kulturu novca koja će dalje doprinijeti degradaciji zemlje. Što se tiče temeljem dakle, ovog izvješća za koje je zadužen DEVE, postoje određene zabrinutosti razvojne zajednice, a to je da će zbog e, rada ovog saveza trpiti upravo najsiromašniji na zemlji. Naime, dobili smo e, dopise od niza nevladnih udruga e, francuskih, afričkih, centar za biosigurnost, Oxfam, niz organizacija uputila je na na inicijative. Recimo Global Justice Now nam je rekao da u Nigeriji 30 tisuća hektara u koncesiji e, dodijeljena je američkoj tvrtki da e, naprave plantažu riža, a bez konzultacije sa lokalnom zajednicom i 40.000 ljudi koji ovise o tom zemljištu za preživljavanje. I ne znam e, što mi se drugi članovi odbora, dobivam niz e-mailova zabrinutih građana koji se brinu zbog funkcioniranja ovog saveza. 500 samo prošli tjedan. Znači što želimo učiniti u ovom izvješću? Znači utvrditi da imamo e, ovim izvješćem, dakle da imamo e, dobru i izdrživu proizvodnju hrane na domaćem tržištu i također e, otpornost prema promjeni klimatskim promjenama, poticati šire više različitih prehrambenih kultura, a uzimajući u obzir i žene i male poljoprivrednike koji bi moraju biti temelj E, naše politike, oni su većina poljoprivrednika na svijetu. A inicijativa o kojima govorimo moraju poljoprivrednicima dati opcije da ne uđu u koju su dependentnost, ovisnost. Dakle, ako e, moraju uvijek ići u kooperaciju zbog e, sjemena i onda ovisiti o dobavljačima pesticida i gnojeva. Znači, trebamo pomagati poljoprivrednice lokalnim bankama sjemena i razmjenom lokalnih e, varijeteta sjemena. Znači, grabljivanje zemljišta je također nešto o čemu se ranije govorilo, ove ovaj land grabbinga koji je ključna stvar za savez. Znači, osim korupcije i spekulacije u zemljištu, certifikacija e, zemlje može ići često na e, štetu malih poljoprivrednika i njihovih resursi i više tih tih resursi. Neki od tih problema poznati su poljoprivrednicima u Europskoj uniji kao malo potpora od strane zadruga i također slaba moć u opskrbljivačkom lancu. Ako bismo primijenili međunarodne stanate kao princip FAO za odgovorno investiranje ili UN za ljudska prava, bili bismo svjesni više vlastitih slabosti u ovoj politici Znači ovdje imamo vrlo jasno stajalište, postoji smo izvješće izvjestujemo o sjeni veselimo se inicijalnim komentarima i želimo proizvesti mišljenje koje će postići većinsko mišljenje u odboru i također veselim se čuti i vaše mišljenje. I za kraj želim reći da je naš fokus da osiguramo da organizacija koja želi postići sigurnost hrane, tako kaže i prehranu ne potkopava sposobnost nekih od najsiromaštijih stanovnika na zemlji e, u njihovim naporima da si osiguraju nešto hrane za preživjeti. Hvala. Pan poseł Brady. Um, thank you, Chair. Um, uh, take the opportunity to um, Zahvaljujem. E, u potpunosti podupiramo ono što je sada rekla Moli. Ovo je doista zastarili pristup koji vidimo ovdje u ovoj New Alliance Novom Savezu za sigurnost opske hranu, prehranu i u mnogim e, načina je to još i gore nego tako. E, prije nego što sam postao zastupnik, radio sam više deset godina za Christian Aid, kršćansku humanitarnu organizaciju i oni od nas koji su radili u, raz, u razvojnom sektoru, svi znamo da odgovor na globalno siromaštvo i glad nema nikakve veze s novcem nego s e, gospodarskim, ekonomskim sustavima. Postoji naravno mjesta i za novac i mnogo se toga može s novcem, ali novac je obično humanitarna stvar, ali ne ide u rješavanje strukturnih uzroka siromaštva i na mnoge načine ovaj je pristup e, samo e, aspirini ili flastere kojim se priljepljaju temeljiti i korijenski problemi koji su povezani sa gospodarskim sustavima i načinima na koje vozimo globalnu ekonomiju i naravno klimatska pitanja koja također utječu na razvojna pitanja. A velike korake koje smo uspjeli napraviti u rješavanju globalnog siromaštva i globalne gladi proizlaze iz rada koji je razvojni sektor e, naprave u odnosu na ono što se tada zvao dug trećeg svijeta, e, zatim bavljenje pitanjima nefer e, trgovačkih praksi u međunarodnoj trgovini i također odnosa između globalnog sjevera i globalnog juga za izbjegavanje plaćanja poreza. Jedna od ključnih e, ironija u ovom izbjegavanju poreza je da neke od tvrtke koje su navedene kao e, ključne tvrtke ovog novog saveza su e, multinacionalke koje su specijalizirane za prakse poreznog izbjegavanja u kolosalnim razmjerima na godišnjoj osnovi. I to je gotovo orvelijanska e, schema na mnoge načine. Znači na jednoj razini imate multinacionalke koje, koji su neke ovdje e, popisane kao organizacije koje podupiru ove inicijative i znam iz vlastog prethodnog rada da su te tvrtke uključene u izbjegavanje poreza i scheme izbjegavanja poreza i da su e, oštetile afričke zemlje za milijune i milijune dolara u izgubljenim prihodima a za uzvrat onda daju par stotina dolara kao kompenzaciju e, u smislu kao pomoć i humanitarnu pomoć. To je doista neprihvatljivo i užasno i potpuno nemoralno. Dakle, doista bi mi bilo drago kad bi mogla evo surađivati tu s Mole. Ona je spomenula neke stvari koje nedostaju u ovom pristupu potpunosti, a jedan je očigledno da tu nema nikakvog mjesta za civilno društvo uopće za ljude na terenu da se uključe u to. Zatim pitanje e, ugrabljivanja zemljišta, e, privatizacija e, sektora sjemena, eksport kulture za eksport, izvoz i potpuno neuzimanje u obzir rodne dimenzije jer većina poljoprivrednika na svijetu uključujući u Africi su žene i bilo bi dobro da se spomene agrošumarstvo također ovdje. E, dakle, to će biti Sizifov borba uzbrdo, sa kamenom uzbrdo, a e, stvarnost je da će zapravo teško e, biti napraviti, napraviti iz ničega nešto. Bardzo dziękuję. Prosiłbym o przestrzeganie czasu pani poseł Ribeiro. Evo, molim vas samo ako možete poštivati e, vreme za govor. Zahvaljujem, zahvaljujem e, izvjestitelju, izvjestiteljici. Inicijativa je pokrenuta 2012. i uključivala je niz međunarodnih partnera e, za smanjenje siromaštva u subsaharskoj podsaharskoj Africi. A strategija je bila navodno jednostavna, privatne investicije, više javnih investicija za poljoprivredu i poljoprivredno prehrambeni sektor, ali ja sam također nešto istraživala i mnoge studije su vrlo kritične e, ovoj inicijativi. Nekad se ju čak nazivaju neokolonijalističkom, E, Sve što se tu tvrdi e, ovdje, s čime se ne slažemo. Vidimo ovdje e, izbacivanje malih poljoprivrednika sa njihovog zemljišta i tako dalje. Ovo su veliki programi sa, naravno, plemenitim ciljevima kojima treba posvetiti pozornosti kako bismo se mogli vratiti do njihovih inicijalnih ciljeva koji bi doprili do pravih ljudi. Europska unija je jedan od partnera i moramo e, e, doista prokrenuti stvari da idu u pomoć e, obiteljskim poljoprivrednicima i organizacijama, organizacijama proizvođača kako bismo održali njihov položaj. Znači također proizvodne ugovore bi očuvati bioraznolikost i također promicati poboljšanje uvjeta Također treba nam i referenca na, na promicanje rodne jednakosti. Također trebamo proširiti program i na druge afričke zemlje koje su također iz humanitarnih razloga uzročnici migratornih tokova i na taj ćemo način poboljšati uvjete života i omogućiti siromašnim ljudima da ostanu u zemljama podretla. Dakle, ja sam u svakom slučaju na raspolaganju i za ove e, pregovore. Hvala gospodin Andriju. Hvala predsjedniče. Ja bih e, želio zahvaliti gospođe Kato na njezinu izvješću i reći da podupirem njezino mišljenje i njezin pristup i to 100%. Jer podrška poljoprivredi, ruralnosti jest e, potporu upravo onima koji su najviše pogođeni lošom ili, ne, ili izostankom ishrane. Naime, vrlo često ti siromašni ljudi ne mogu, im nemaju pristup resursima koji su im potrebni da bi proizvodili. Vrlo često se događa da ulagači ili strane sile ili špekulatori grabe zemlju. Jako je važno da podupremo održivi razvoj kroz naše politike suradnje. To je važno za budućnost tih teritorija, ali i za našu budućnost, jer i za borbe protiv klimatskog zatopljenja postoji jedna važna geopolitička igra. Jer što se događa? Naime, e, geopolitička e, stabilnost bi mogla biti ugrožena velikim emigracijama koje su, koje su potaknute e, siromaštvom. Dakle, moramo diversificirati monokulture, moramo raditi na svim ovim pitanjima o kojima ste govorili i na svemu ovome što je gospođa Scott napravila, ja joj čestitam. Dziękuję pan Panagni. Mislim e, da sam nedavno nabasala na jedan zanimljiv statistički podatak, a to je da e, Njemačka e, više zarađuje na prerađenoj kavi nego cijela Afrika na sirovini. Zapravo to nije nikakve koristi europskim poljoprivrednicima što se stavlja u takav položaj s Afrikom. Mislim, zašto ne? Treba smanjiti e, tarife na e, procesirane i obrađene proizvode. Naime, e, afrička poljoprivreda ne uspjeva jer ovisi o inputu velikih multinacionalki i 50 godina u ovom sektoru koje sam proveo, vidio sam da su nam stvari mogle biti u korist, a ne e, prepreka. Još e, jedna stvar na koji način Europska unija koči napredak u poljoprivrednoj Africi je ovaj stav prema GM tehnologijama, biotehnologijama, novim e, tehnologijama uzgoja koje su toliko korisne E, gdje e, oni koriste tradicionalna oruđa koja uzrokuju eroziju umjesto e, nove tehnologije koje bi im mogle pomoći. Dobro znam recimo da pitanje duhana nije hrana, ali kad sam ja živio ondje, sav duhan proizvodili su veliki poljoprivrednici koji su sad svi nestali. ostalo je tržište za proizvod i sada mali poljoprivrednici su se uključili E, i e, veliki otkupljivači sada financiraju e, te male poljoprivredne poljoprivrednike i na taj način zapravo se omogućuje njihovo preživljavanje. Na primjer, sada je operacija Campfire, umjesto da ubijaju leoparde, sada daju e, američkim i njemačkim turistima da ih ubijaju za novac, pa na taj način zarađuju umjesto da se riješe e, ovih štetočina, oni ih sada daju upucati za novac. Gospodin Lozo. Hvala predsjedniče. Dakle, e, vezano za odbijanje e, ovisnosti o e, uvozu, to bi trebalo biti i baza naše poljoprivredne politike, to je u interesu sviju. Nažalost, taj projekt ne odnosi se na poljoprivrednu, na poljoprivredu Dakle, zemlje u razvoju se na taj način politički i na druge načine stabiliziraju. Dakle, treba poštivati lokalne vještine i lokalna znanja. To, nažalost, u Europi nije pravilo. Ja sam za ograničavanje intraneta, ali e, treba vidjeti na koji način će e, komisija e, osigurati stabilna sredstva za prehranu stanovništvo. Dakle, u Europi nema zapravo primjera velike proizvodnje bez tih inputa. Želimo ako želimo podupirati tradicionalniju poljoprivredu, onda moramo mijenjati cijeli sustav. Europski projekt, to je poljoprivredni projekt Europske unije treba pojasniti, ja nisam protiv njega, treba ga pojasniti jer trenutno ne znamo kamo idemo. Velika poljoprivredna poduzeća okrenuta su prema izvozu. Želimo li mi zapravo poljoprivrednu, e, poljoprivrednu i to je tradicionalnu poljoprivredu ili veliku poljoprivredu koja je usmjerena isključivo prema izvozu? Ja, Herr herzliches Hvala izvjestiteljici. Doista je važno dati ovdje jasan ispravan politički signal i treba nam e, novi savez za sigurnost opskrbe hranom i također moramo ostvariti taj savez. Ispravno je i nužno također osigurati srednje i dugoročne programe e, za e, razvoj e, i također paziti također na vanjske strane investitore koji se otkupljuju. Znači to je temeljni preduvjet za razvoj poljoprivrednih područja. Treba je podupirati žene i također jačati transfer znanja što je i glavna uloga Europske unije, kako ju ja vidim ovdje. Moramo ponuditi pomoć e, u međunarodnoj razmjeni, posebice što se tiče e, poljoprivrednog uzgoja i mi u Europi svakako imamo dobre e, partnere za razvojnu pomoć. U Njemačkoj to je društvo za međunarodnu suradnju koja e, se također ovdje u međunarodno, na međunarodnoj razini jako je angažira i mislim da smo tu na dobrom putu. Merci président, moi je vais pas être Hvala predsjedniče. Vrlo kratko, jer je Paul e, Brennan u ime našeg e, kluba jasno rekao kako treba biti naše stajalište prema izvješću gospođe Kato, dakle čestitamo. Što se tiče sadržaja, to je u točki 1 gdje je riječ o nacionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Naime, Evropa još uvijek nije nacija. Pa predlažem da se nacionalno zamijeni riječju unutarnje. Dakle, da govorimo o unutarnjoj potrošnji ili proizvodnji, a ne nacionalnoj proizvodnji. To je jedina zapravo primjerba koju sam imao i budući da sam zatražio riječ, kao što je Pol lijepo rekao, E, on je zapravo rezimirao e, filozofiju e, onoga, onoga što jest naš stav. Zato ću se ovdje zaustaviti. Hvala lijepo. Pa Gospodine Flanagan, zahvaljujem. Većina onoga što sam htjela reći već je rečena, samo da kažem da podupiram moli u njeznom radu. Svaki dan dođem, kad dođem na ovaj odbor, čujem kako, kako ćemo nahraniti svijet, pa ipak u jednom sam e, čudnom položaju kao ateist koji podsjeća kršćane e, što stoji u Bibliji. Naučite čovjeka da lovi ribu i nahrani ste ga za cijeli život. Tako ga u, ako mu dadete ribu nikakva korist. Znači nemojte govoriti o hranjenju ljudi. To je ipak onako s visoka. je možda drugačije. Zahvaljujem predsjedniče i izvjestiteljici. Priključujem se onome što su rekli prethodni govornici koje podopirem. E, treba potpuno prerazmisliti razvojnu politiku. Ja sam 88. bio na projektu u Brazilu e, i u Brazilu također e, postoji niz stanovništvo koje nije imalo dovoljno za jesti i mi smo tamo sa jezuitima kupili malu farmu i prikupili donacije iz Njemačke za, za krave, kupili smo 400 e, krava i e, posuđivali smo malim poljoprivrednicima e, krave i to ne prodavali niti davali nego posuđivali E, koje e, i na taj način smo e, pomogli više od 400 malih poljoprivrednika kojima smo dali po jednu kravu da su bar imali nešto za hranu mlijeko i mogao bi govoriti o nizu drugih takvih projekata i Andrej je točno rekao 80% gladnih ljudi na svijetu su bio poljoprivrednici koji nemaju gnojeva sjemena, sredstva za zaštitu bilja i E, jedan kolega je, moj je sada u Etiopiji koji pomaže malim e, poljoprivrednicima i koji kaže da se sa vrlo malim sredstvima se može pomoći malom e, poljoprivredniku da preživi od vlastitog uzgoja. Znači postoje niz mogućnosti da se pomogne, ali veliki projekti obično nisu ti, a u Africi inače jako teško jer tamo su diktature i diktatori E, oni međusobno surađuju recimo ako u Kongu recimo milijuni hektara e, već pri, pripadaju e, Kini ili šta znam ili u Europi u Ikrani šta znam slično mislim moramo onda govoriti o takvim temama da kako bi se rasprava vodila u pravom smjeru. Evo samo da kažem riječ o Zimbabveu gdje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 Nažalost, kada je riječ e, o prehrambenoj sigurnosti na globalnoj razini, ne može stajati po, po strani. Dakle, vidimo što se događa evo sada sa migranskom krizom, vidimo što se može dogoditi u nekim regijama ovog svijeta. Stvari se ne razvijaju onako kako bi trebale. Bilo je dakle e, poteškoća u, u nekim regijama i zato Europska unija mora dalje gledati u budućnost. Dakle, Europska unija se mora uključiti u ovu politiku kako bi promicala prehrambenu sigurnost u tim zemljama. Istovremeno ova rasprava predstavlja za nas priliku. I za ali i za Europsku komisiju da nam detaljnije objasni taj problem grabljenja zemlješta, uključujući i rezinu Europske unije. Sjećam se da smo ovu raspravu već vodili u našem odboru. Neke države, osobito na istoku Europe, suočene su s ovim problemom, osobito Rumunjska. 43% poljoprivrednog zemljišta u Rumunjskoj sada je u rukama tri ili četiri strukture ili tri ili četiri poduzeća. Dakle, te strukture, takva poduzeća, bez obzira jesu li to tvrtka, kompanije ili što god, u u jednom trenutku Dakle, oni dakle, e, e, prikupljaju tu zemlju i sami odlučuju e, što će tamo uzgajati i do, može doći do, do neravnoteže. Dakle, ovo nije problem samo globalni, već nešto što se može pojaviti u Europi i zato, se tome, zato tome treba obratiti posebnu pozornost. Hvala. Hvala vam. Gospodin Buda je rekao ono što sam i ja mislila reći. Mnogi su prije mene govorili o tome da ovi problemi ne bi trebali biti ovako ozbiljni, tako da ja neću ponavljati ono što je već do sada rečeno. Kad govorimo o multinacionalnim tvrtkama, pogledajte samo Aziju ili Kinu, pogledajte što se tamo događa, a svi mi podcjenjujemo ono što se tamo zapravo, zapravo događa i da je to istina. Hvala vam. Došli smo do kraja popisa zastupnika koji su se javili za riječ u ime klubova zastupnika. A sada bih ponovno dao riječ gospođi Kato ako žele nešto reći. Hvala vam predsjedniče. Hvala vam svima na pozitivnim komentarima i na zanimljivoj raspravi. Što se tiče amandmana, Htjela bih e, razgovarati o e, oslanjanju poljoprivrednika na izvoz. Moramo znati da najsiromašniji poljoprivrednici u e, svijetu ne mogu kupovati te proizvode. Zatim, koncentrirat ćemo se na prirodnu plodnost, a ne toliko na kompostiranje, tako da to ću prihvatiti. Zatim Pol je spomenuo izbjegavanje poreza i to stvarno je bojazan. Neke od e, tvrtki koje su uključene u ovaj savez e, vode upravo takve prakse i jedan od e, amandmana koji je u izvještaju Doc Niedermayers jest dakle da se oduzmu sredstva iz ZPP-a zemljama koje imaju svoje podružnice u poreznim oazama neću prihvatiti amandmane koji se odnose na poticanje daljnjeg lova na velike životinje u Africi. Moramo obraniti interese najsiromašnijih osoba na svijetu, zaštititi njihovu neovisnost i e, sposobnost da se e, sami prehranjuju. Hvala vam svima na internetu i hvala vam na pozornosti. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana treći 3. veljače. Hvala svim e, zastupnicima, hvala svim e, hvala izvjestiteljici. Sada dolazimo do šeste točke dnevnog reda. To e, riječ je o izvješću tehnološka rješenja za održivu poljoprivredu u Europskoj uniji. Izvjestiteljica je gospođa McIntyre. Ovo je još jedna važna i interesantna tema. Bilo da je riječ o preciznom e, uzgoju, preciznom stočarstvu. No naravno tu su i financijski aspekti, dostupna financijska sredstva za istraživanje za e, novi inovativni načini za financiranje istraživanja. A sada ću dati riječ izvjestiteljici kako bi ona mogla e, predstaviti svoj izvještaj. E, Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam i što ste pomaknuli ovu točku dnevnog reda kako bih ja stigla predstaviti svoj izvještaj. Mislim da je polazišna točka ovog izvještaja dvostruka, ko prvo održivost i drugo produktivnost. Poljoprivredne tehnologije imaju potencijal da poljoprivreda bude i produktivnija i održivija u isto vrijeme. A mnogi poljoprivrednici gledaju na tehnologiju i sad govorim o genetici, um, mehaničku i digitalnu tehnologiju kao jedini realni način da se eh, ispune i riješe trenutačni izazovi u području hrane. No naravno ja smatram da su važna i netehnološka rješenja za održivu poljoprivredu. Moja mm, izvještaj promiče direktivu o održivom korištenju pesticida te o integriranom te o ulozi integriranog integrirane kontrole nametnika. Sve je to vrlo važan dio rješenja, i treba se vidjeti kao važan alat koji će pomoći europskim poljoprivrednicima da se e, prilagode integriranim načelu integriranog upravljanja nametnicima. I ovo, e, zatim precizna poljoprivreda ima potencijal da se smanji korištenje pesticida, smanji korištenje voda i e, smanji korištenje gnojiva a istovremeno da se povećaju e, prinosi i unaprijedi korištenje tla. No, visoki troškovi i poteškoće u e, primjeni tih tehnologija u malim, e, na malim farmama su prepreke koje još uvijek nisu riješene. Precizne precizni podaci o, o preciznoj poljoprivredi i o korištenju tih metoda ne postoje. No, Mm, neki podaci govore da je stopa primjena od oko 3 do 8%. Stoga ovaj izvještaj naglašava važnu ulogu poljoprivrednika. Tamo gdje se razvijaju poljoprivredne tehnologije, te poljoprivredne tehnologije ne ispunjavaju uvijek potrebe poljoprivrednika. Ili zbog toga što te tehnologija treba intenzivirati, ili zbog toga što trebaju jako puno novaca. No na kraju krajeva poljoprivrednici su krajnji korisnici tih tehnologija i oni stvarno moraju biti uključeni u razvoj takvih tehnologija. Stoga razvoj poljoprivrednih tehnologija mora um, pratiti praktično iskustva poljoprivrednika i poljoprivrednici moraju biti dio tog lanca, lanca razvoja tih tehnologija. A u slučaju da poljoprivrednik naiđe na određeni problem, um, on bi trebao biti u stanju se obratiti znanstvenicima i iskoristiti dakle osnovne oblike istraživanja kako bi se pronašla odgovarajuća rješenja. Prednosti inovativnih tehnologija se ne bi trebale ograničavati samo na jednu vrstu poljoprivredne prakse. Tehnologije koje se razvijaju moraju biti primjenjive na svaku vrstu e, poljoprivrede, bilo da je konvencionalna, e, bio, velika ili male farme, stočarstvo ili uzgoj pilja. Stoga e, tehnologije moraju biti primjenjive na svim tim poljoprivrednim e, sektorima i dostupne svim poljoprivrednicima. E, no, bez obzira na sve izazove s kojima se suočava europska poljoprivreda, ulaganje u europsku poljoprivredu i u istraživanje neprestano pada. Istovremeno usporava i kapacitet Europske unije za proizvodnjom više hrane. Stoga, ne možemo na održiv način povećati proizvodnju hrane ako nećemo imati neprestano ulaganje u primjenjiva istraživanja. Potreba da se poveća produktivnost i konkurentnost te zaštita okoliša se ne svodi samo na gospodarstvo. Imamo 805 milijuna ljudi koji pate od kronične podhranjenosti gotovo svi oni žive u zemljama u razvoju. Dakle, u takvoj situaciji Europa ima moralnu obvezu povećati poljoprivredni prinos i to na najodrživiji mogući način. Nedavna ulaganja i novi prioriteti za financiranje u zemljama članicama se potiču i ja pozdravljam uključivanje robotike za preciznu poljoprivredu i to što je uključena u radni program za 2020. No, ne promiče se pristup u kojem bi sudjelovalo više strana. Poljoprivrednici bi trebali biti dijelom tih projekata ako želimo da oni tu modernu tehnologiju na kraju koriste. I još, bih spomenula mm, Europsku komisiju i memorandum o e, razumijevanju o europskoj poljoprivredi za 2020. Dodana vrijednost koja je povezana s tim instrumentima, pogotovo kad govorimo o učinku poluge i o niskoj razini jamstava, je itekako bitna. Ti financijski instrumenti se mogu iskoristiti kako bi se smanjili rizici za poljoprivrednike koji žele e, početi koristiti skupe tehnologije. No zemlje članice sada moraju uključiti te opcije u sljedeći krug e, pripreme programa za ruralni razvoj. Zatim, zemlje članice također um, ulažu u Jedinom kraljevstvu. Britanska vlada ulaže u novu strategiju za poljoprivredu e, kojom se želi da Ujedinjena kraljevina postane svjetski lider u održivosti i um, konkurentnosti poljoprivrede. Riječ je o 70 milijuna funti, dakle ulaganje od 70 milijuna funti kojim će se e, ubrzati komercijalizacija istraživanja u području poljoprivrede. A zatim imamo još 90 milijuna funti za inovacije. E, ako želimo da sve ovo uspije, moramo osigurati dostupnost vještina, prave talente i stručno znanje. Um, situacija se neprestano mijenja i sada postoji rizik da nećemo imati dovoljno um, stručnih ljudi u tim područjima, budući da oni koji su sada stručnjaci se bliže mirovini. Stoga centri za obrazovanje, za edukaciju su potrebni i moramo ih revitalizirati budući da se njihov broj smanjuje. I to posebice u novom području poljoprivrednog inženjeringa zemlje članice moraju pomoći da europska poljoprivreda bude um, pristupačnija za, i za poljoprivrednike i za istraživanje i za razvoj novih tehnologija. Isto tako moramo priznati da stvaranje novog regulatornog okvira koje će biti više otvoreno prema inovaciji i koje će osigurati da um, se maknu prepreke za inovacije. I zbog toga pozivam komisiju da iskoristi novi e, mehanizam za znanstveni, e, znanstvene savjete i iskoriste mehanizam koji će se više koncentrirati na e, procjenu rizika i znanost kako bi se bolje uspostavila ravnoteža između koristi i rizika. I to je posebice važno za razvoj novih proizvoda za zaštitu bilja te za integrirano upravljanje nametnicima. I na kraju, Gubitak biološke raznolikosti u proteklih nekoliko, e, zapravo u posljednjem stoljeću, narušava politiku Europske unije o održivoj poljoprivredi. To znači da je potreban veći dijalog između e, baza genetskog materijala i krajnjih korisnika ako želimo izgraditi otporan sustav i e, ako želimo imati održivu proizvodnju hrane u cijeloj Europi. Dugoročni su izazovi održive poljoprivrede i moramo ih poprimiti, e, popratiti zajedničkim pristupom komisije i zemalja članica i osigurati podršku za tehnološke inovacije. Doista, e, me zanima što misle ostali kolege i veselim se vašim amandmanima. Bardzo dziękuję. Jest dużo zgłoszeń, proponuję po jednej minucie. Hvala vam. Van, vidim da se jako puno osoba javilo za riječ. Svako će dobiti jednu minutu. E, gospođa Scott Kato je prva. Hvala. Mi smo kao zeleni predani određenim vrstama tehnologije i uvijek smo za inovaciju. Ali smatram da trebamo uvijek imati dobru tehnologiju, a to je tehnologija koja funkcionira u ravnoteži s prirodom. Mislim da možemo jako puno toga postići radeći u okviru ekoloških sustava. E, potencijal je u ovom području ogroman, a gospođa McIntyre ga je potpuno izignorirala u svojem izvještaju. Kao jedan primjer, e, sposobnost tla za apsorpcijom ugljika i vode je ključna, no istovremeno moramo imati dobro tlo ako želimo produktivno poljoprivredu i upravo je zapravo tlo e, odgovorno za produktivnu poljoprivredu i umjesto da se koncentriramo na visokotehnološke inovacije, mislim da je jednostavno bolje da se vratimo na prirodna načela. Na taj način neće zarađivati agrokemijske tvrtke, već će novac dobivati poljoprivrednici. Poljoprivrednici mogu promijeniti naš život i okoliš, ali ne pod ovim e, korporativnim vođenjem. Što se tiče novih tehnika e, uzgoja, tu nas stvari zabrinjavaju. Mi ne želimo vidjeti nove tehnologije, e, tehnike uzgoja, zato što već imamo odgovarajući akronim za to, to je GMO E, sa tim novim tehnologijama dolaze novi rizici i nove opasnosti i već imamo zakonodavstvo na tome u biodirektivi. EFSA je već e, rekla da oni mogu vršiti procjene za svaki pojedini slučaj. Drago mi je da se izvještaj koncentrira na mogućnosti financiranja i istraživanja, ali mislim da nam je potrebna druga, drugi smjer. Moj kolega je već e, naručio studiju i otkrio je da ako usporedimo CF5 i CF7 da je financiranje išlo sa 10 na 4 milijuna eura. A istraživanje bioliš, za biološki uzgoj. Imate jednu minutu. Mi smo kao zeleni predani za znanstvenu, e, znanstveni napredak, ali sve to u, e, uspoštivanje prirodnih ravnoteža. Ponad dvukrotnije ale mam nadzieję, że później już kolejni mówcy nie będą powtarzać tych... Ja se nadam da će da drugi, sljedeći govornici neće ponavljati nešto od onoga što ste vi rekli. Hvala vam, a sada gospodin Slanagan. Hvala, ja ću pokušati govoriti samo minutu. Pod slovom E se govori o proizvodnji dušičnih gnojiva te dakle da to oduzi, dakle da proizvodnja dušičnih gnojeva oduzima 50% energije koje dobivane iz fosilnih goriva. A jedna zastupnica je prije spomenula i gospodin Nicholson je također to spomenuo, ali mislim da ja da stvarno možemo riješiti jako puno problema, problem e, zbrinjavanja otpada i e, proizvodnje energije. Ako to nije održivost, onda ne znam što je to. Zatim, socijalni mediji i marketing, to je tehnologija. To je mogućnost za male e, poljoprivrednike da reklamiraju svoje proizvode i stavi ih na tržište vrlo jeftino. To možete i u politici napraviti. Ja znam da poljoprivrednici mogu činiti isto. Znam da e, mnogi poljoprivrednici e, zapravo ide im dobro zato što su prisutni na Twitteru. Ljudi koji posjećuju lokalna području mogu tamo pronaći lokalne proizvode zato što to je besplatno na socijalnim medijima, Instagramu, Twitteru i tako dalje. Dziękuję. Pani poseł Aguilera, bardzo proszę, jedna minuta. Hvala, sada gospođa Aguilera, imate jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja bih zahvalila gospođi McIntyre na njezinom izvještaju. Mislim da je izvještaj vrlo interesantan. Slažem se sa mnogim aspektima, sa nekim drugima baš i ne, ali dobro. Smatram da je jako važno da u ovom odboru razgovaramo o ovako važnim temama. Moramo razgovarati o potrebama za tehnološkim inovacijama. Moramo raditi na tehnološkoj inovaciji ako želimo poboljšati rezultate naše poljoprivrede. Sve to u kombinaciji sa održivošću. Ali u Europi ne možemo dozvoliti da po pitanju održivosti ostanemo e, pozadi. Stoga smatram da stvarno moramo razgovarati o potrebi tehnoloških inovacija. Zatim, Interesantan mi je i aspekt o potrebi da revidiramo zakonodavni okvir za fitosanitarne proizvode. Ja znam da ste vi jako dobro upoznati s time jer ste sudjelovali na trijalogu o, o jednom važnom dosjeu. Evo već mi je prošla jedna minuta, ne mogu se sad osvrnuti na ostale aspekte koji su također vrlo bitni, ali vam želim reći da je jako važno da razgovaramo o ovome i da razgovaramo o aspektu održivosti povezano s aspektom produktivnosti. Hvala vama sada, gospodin Hausling. Samo kratko. Sam htio reći, dakle, to je po prvi puta imamo izvješće koje ide u pravom smjeru. Dva puta se govorimo o istoj stvari. Mislim, zašto možda ne usmjerimo svoje radne kapacitete na neke druge točke. Naime, mislim, htjeli smo o nekim drugim područjima nešto govoriti, ali nismo na kraju iznijeli predlog. E, znači, ova dva izvješća se sliče u jednom e, pogledu, vjeruju u tehniku kao rješenje svih problema. Mislim, još u školi su mi govorili integrirano, poljoprivreda je rješenje, ali onda zašto u deset godina zadnjih e, se koristi 10% više sredstva za zaštitu bilja u međuvremenu. Mislim, e, to očigledno nije nešto e, gdje nam je pomogla tehnološki napredak. Dakle, e, zašto se ne onda ne daje toliko sredstava, toliko više sredstava za ekološku poljoprivredu koja će onda riješiti toliko problema. Ali kad pogledamo sredstva koje idu na istraživanje, ekološka poljoprivreda, organska poljoprivreda ne dobiva a, baš toliko, vjerojatno zato što onda industrija na tome ne može toliko zaraditi. Valjda je to razlog. Pani Harens Garcia. Hvala lijepo, gospođa Garcia. Hvala vam. Želim zahvaliti izvjestiteljici na njezinom randu i osvrnut ću se na poglavlje koje se odnosi na fitosanitarne proizvode. Moram vam najaviti da ću vam u okviru amandmana podnijeti svoje prijedloge i tu ću se osvrnuti na probleme s kojima se trenutačno suočavaju neke, manji, neke manje kulture. I to za one kulture za koje smo već sami sebi zabranili aktivne tvari koje su bile dozvoljene. I sada ne možemo e, riješiti probleme s bolestima i nametnicima. No, budući da te male kulture nisu baš tako atraktivne, zato što ne stvaraju velike profite, onda ih e, je napustila i znanost i istraživanje. Već smo u prošlosti se e, našli u sličnim situacijama kada smo 2005. uveli nekakve zabrane, misleći da ćemo 2015. imati rješenje za naše probleme, ali evo sad vam govorim da moramo paziti da se opet ne nađemo u takvoj situaciji. Pan Santos, bardzo Gospodine Santos. Hvala, predsjedniče. Ja sam fiktivni izvjestitelja u ime socijalista za, za ovo izvješće i nisam se pripremio da bih govorio samo jednu minutu. Došao sam na ovaj sastanak, ali zbog ove jedne minute ja neću intervenirati. Ja jednostavno ne mogu u jednoj minuti reći ono što sam htio. tyle Pan Hvala lijepo. Doista imamo jako dug popis. Gospodin Łazon. Monsieur Président. retrouvons dans Hvala lijepo. U ovom izvješću pronalazimo istu ideju o izvješću Jana. Ne zato što je ZPP neuspjeh, to ne znači da rješenje e, treba biti osvajanje stranih tržišta. E, to je politika bijega unaprijed. Mislim da se ovime želi stvoriti jedan kontekst u prilog industriji i koji liberalizira tržište. Mislim da, treba, da trebamo biti oprezni. E, ako ove tehnologije mogu olakšati rad prvo, poljoprivrednika, to ne bi trebao biti izgovor za smanjenje broja poljoprivrednika i smanjenje broja poljoprivrednih gospodarstava. Ako želimo podupirati istraživanja, to treba biti u prilog poljoprivrednika, a ne industrija koja nemaju iste interese. Dakle, takve industrije moraju, ponavljam, biti pod kontrolom. Želim znati na koji način ćete osigurati da vaš projekt nije protivan interesu poljoprivrednika koji već previše ovise o industrijalcima i o financijskim institucijama. Hvala lijepo.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 već je mnogo toga učinjeno. I ne bismo trebali dovoditi u pitanje e, rezultate. Donijeli smo već odluke vezane za GMO u mnogim državama članicama. Dakle, mnoge države članice ne žele koristiti GMO, ali sada se čini kao da se okrećemo u nekom drugom smjeru. Naime, u ovom izvješću nema ničega o, o biološkom a, e, ili održivom razvoju i poljoprivredi. Ovdje je riječ o, na primjer, neopasnim pesticidima, ali što je to zapravo? Drugim riječima, iz ovog izvješća proizlazi čitav niz pitanja, a s druge strane želim i reći da ne smemo podrivati naš već postignuti uspjeh po nekim, u nekim područjima. Gospodin Agnio, ja vam moram reći da ja Podupirem vaš komentar koji ste malo prije iznijeli. Dakle, Evropska unija e, već e, kaska po pitanju e, inovacije. I ako počinemo razgovarati o riziku i o hazardu, znamo što će se dalje dogoditi. Ono što je strašno jeste da mi našu, naše akademske stručnjake izvozimo u druge zemlje, a uvozimo, uvozimo e, proizvode koji su bili tretirani, to jest hranu koja je bila tretirana proizvodima koje mi ne smijemo koristiti. To je potpuno suludo. Poljoprivrednici su brutalni potrošači. Oni neće dopustiti da ih varaju velike multinacionalne kompanije. Možda kratko da, ali neće dugo, oni su važni igrači. I samo želim e, čestitati inovativnim poljoprivrednicima e, koji riskiraju i koji, e, koji zapravo uključuju nove ideje, a u te nove ideje želio, među te nove ideje želio bih spomenuti i biološku, odnosno organsku, biološku poljoprivredu. Hvala na izvješću. Dakle, izvjestitelj koji je svoje izvješće usredotočuje na tehnologiju, a da istovremeno ne govori o kojoj vrsti poljoprivrede, na koju vrstu poljoprivrede bi se to trebalo primijeniti je sumnjivo. Ja mislim da se inovacije trebaju staviti u službu, u službu poljoprivrednih promjena kako bi se postigla veća održivost. i tako treba ishvatiti tu agroekologiju. Ja mislim da smo se ovdje previše usredotočili na preciznu poljoprivredu, ali da smo isto tako previše e, koncentrirani e, na industrijsku poljoprivredu kada govorimo o preciznoj poljoprivredi. Dakle, morali bismo malo promijeniti paradigmu i e, razmišljati i o drugim modelima. Gospođo Müller. Ja ću samo kratko. E, mislim da e, resursi koji e, pa, pažljivo postupanje sa resursima, tlom, vodom, to su svakako važne stvari, a precizna poljoprivreda također može ovdje doista nešto doprinijeti u ovom području i također jača i prihvaćanje od strane stanovništva. Gospođo McIntyre, vi ste doista predložili i predočili jedno slično izvješće onom ko, sa kolegom, mislim možda da međusobno izmijenite neka e, razmišljanja koje idu u sličnom smjeru, naime e, u, mislim u nizozemsku će se ići na putovanje odbora za poljoprivredu i važno je možda da se, da se izvjestitelji međusobno e, porazgovaraju kako ne bismo udvostručavali napore gdje nije potrebno. Gospođo McGinnis, izvolite. Hvala e, predsjedniku i hvala e, izvjestitelju. Stoa vodi studiju o preciznoj poljoprivredi, dakle to bismo trebali uključiti u raspravu. Još nešto. Bilo je riječi o istraživanju. Mnoge države članice su smanjile e, financiranje javnim istraživanjima. To je pitanje koje bi trebalo naglasiti. Također prijenos znanja. Naime, Poljoprivrednici i žele učiti e, i dobiti nove informacije, ali da bismo to učinili treba nam novi sustav da bi to funkcioniralo. U ovakvoj raspravi kao da postoji konflikt ideologije, ali mislim da je važan naziv e, ovog izvješća. Dakle, riječ je o tehnološkim rješenjima za održivu poljoprivredu, a to uključuje i biološku i konvencionalnu i intenzivnu poljoprivredu. Dakle, sve tri opcije su uključene. Želim vam sve najbolje s ovim izvješćem. Jer poljoprivredi su potrebne nove ideje, uvijek su joj potrebne kako bi se razvijala i kako bi bila učinkovitija. Hvala. Uh, uh, Gospodin Branen. Drago mi je što je gospođa McIntyre rekla kako očito postoji mjesto za netehnološka rješenja. rješenja. I u tom smislu mi se javlja ideja agrošumarstva. Ovog petka ja ću eh, posjetiti eh, farmu Stevena Briggsa koja ima 25 hektara i eh, koja je jedna od najvećih farmi to jest koja je jedna od najvećih agrošumarskih farmi u Ujedinjenoj Kraljevini. Vezano za ulogu tehnologija. Jasno je da postoji mjesto za tehnologiju u poljoprivredi. I jasno da, e, e, naravno, tehnologija mora biti, možda bismo trebali dodati rečenicu da, da tehnologija mora biti na usluzi i mora ići u priloga poljoprivredi, a ne poljoprivreda na usluzi e, tehnologije. Hvala vam, ja sam se javio jer sam e, mislio možda da će izvjestitelj Sjeni stići, ali nije, pa je molio da ja poručim e, da se zahvalimo, na, zahvalimo njegovo ime na suradnji sa izvjestiteljicom i da kažem da je e, precizna poljoprivreda ključna za održivu poljoprivredu i također da se treba tražiti više potpore za e, poljoprivredno istraživanje u Europi i da sve koristi trebaju ići i e, poljoprivredi i maloj poljoprivredi u područjima gdje je potrebno e, više napora za poljoprivredne napore. E, Europska unija treba, ne treba stavljati na prepreke na putu inovacijama, također održavanje genetske raznolikosti u uzgoju i također e, europska poljoprivreda treba dati e, i može dati doprinos e, održivosti poljoprivrede. Vidjeli smo na u Berlinu nove tehnologije koje su možda više prikladnije za velike poljoprivrednike, ali osigurati da se i mali poljoprivrednici mogu uključiti. Hvala. Hvala predsjedniče, mislim da smo puno čuli e, o tehnološkim e, naprecima i tehnologiji koja ide u korist poljoprivredi i to je uvijek zanimljivo i međutim mislim da nam je to doista hitno potrebno i želim samo reći svim kolegama da ne smijemo raditi nikakvu razliku između malih i velikih poljoprivrednika i ne smijemo i ne možemo raditi razlike između Eh, ekološke poljoprivredne poljoprivrede eh, i drugih vrsta poljoprivrede i poljoprivreda eh, u cijelosti ima pravo na tehničke i znanstvene napretke i ne treba također niti povlačiti nikakve opozicije između industrije i poljoprivrede, oni se međusobno trebaju pomagati. Naravno, traktor danas i traktor pre 50 godina nisu ni slični. Dakle, ovu pozitivnu e, e, svezu treba zadržati koju je izvjestiteljica unijela ovdje i nadam se da će to drugi poduprijeti također. Eto, riječ, to jest popis e, govornika je zatvoren. Htio bih se nadovezati na ono što je rekao gospodin Santos. Izvjestitelj u Sijeni koji radi na izvješću o kojem raspravljamo, u budućnosti bi trebao imati vremena više nego drugi kolege da se, da se, da, se očituje. Mislim da je to nešto e, što bismo u budućnosti mogli uvesti u naš način rada, odnosno e, izvjestitelji u sjeni bi trebali imati mogućnost da dulje govore. Evo, danas to nije bio slučaj, pa se zato ispričavam. E, Hvala. Među nama je gospodin Dimitro. Dajem mu riječ. Hvala. Želio bih, e, želio bih zahvaliti izvjestitelju. Veselim se radu na ovom izvješću. Nacrt e, izvješća e, spominje nekoliko važnih tehnika, precizna poljoprivreda, nove, e, nove tehnike uzgoja i te tehnike su jako važne za sektore koje će razvijati nove proizvode, a isto tako pomoći će otvaranju radnih mjesta, osobito u ruralnoj ekonomiji. I politika ruralnog razvoja i europska politika za istraživanje i razvoj idu prema tome da se razvijaju novi proizvodi. Dakle, želim vas obavijestiti da obzor 2020 onaj dio koji financira istraživanje u poljoprivredi ima progresivan pristup. Omotnica raste i raste. I za novi program od 2016. 2020. godinu dakle mjesto odnosno stavka za ove stavka za organsku poljoprivredu povećala se. Također sa zadovoljstvom mogu primijetiti da ste čestitali radu opće uprave za poljoprivredu. Također poljoprivrednici bi trebali imati pristup znanstvenicima. Želim vas obavijestiti da od 118 programa ruralnog razvoja 94 94 je prihvaćeno. Također ovo izvješće poziva otvaranje centra za inovacije. Nadamo se da će se to i učiniti, a i također ćemo u tom smislu napraviti tematske mreže. Putem tih tematskih mreža osigurat ćemo da relevantno znanje dođe brzo do sektora. Što se tiče e, poljoprivredne, e, poljoprivredne politike u Horizontu 2020, Phil Hogan će održati konferenciju o e, istraživanju u poljoprivredi ovog tjedna. Mi smo jako puno razgovarali o potrebama istraživanja u sektoru i nadamo se da ćemo doći do zaključka o načinu na koji treba provoditi naše politike. Siguran sam da će se mnoge teme o kojima je večeras bilo riječi spomenuti i na ovoj konferenciji i inače uzeti u obzir. Dakle, veselim se ovom izvješću i zahvaljujem vam. Hvala. Hvala. Izvjestiteljica ima riječ. Hvala. Hvala svima koji su doprinijeli ovoj raspravi. Jako nam je to pomoglo, meni osobito. Veselim se radu sa svima vama. No htjela bih se vratiti malo natrag i e, naglasiti nešto što sam rekla malo prije. Mislim da se tehnologije trebaju razvijati za sve vrste poljoprivrede, i za konvencionalnu i organsku, e, za veliku poljoprivredu, malu poljoprivredu, za uzgoj životinja, uzgoj kulture i tako dalje. Ne bismo je trebali ograničiti. Zato smatram da svakako možemo imati tehnološka rješenja koja će pomoći i organsku poljoprivredu. Neki od robota koje sam vidjela e, robota koje sam vidjela da, da, da vade korov, vjerojatno bi i u toj vrsti poljoprivrede bili vrlo popularni. Želim zahvaliti gospođe Garcia. Voljela bih eh, dobiti amandmane o proizvodima za zaštitu bilja. Dakle, to je jako veliki problem. Upravo ta tematika je jako veliki problem u mojoj regiji i zato bi se veselila vašim amandmanima. Također je bilo riječi i o stoji i o panelu 100, bilo bi jako korisno dobiti njihove informacije i uključiti ih u ovo izvješće. Ne, bi, ne nema smisla da stalno izmišljamo toplu vodu, trebamo se napajati onime što već postoje. Svakako se slažem sa gospodinom Egnijom, Egnijom, a to je da trebamo odati počast svim inovativnim poljoprivrednicima. I također me zanima kako, što će biti sa tim šumarstvom o kojem ste govorili kolega. Ja sam pomno zabilježila sve što ste rekli, ali ne želim vas više zadržavati, pa ću sada završiti. Hvala. Bardzo dziękuję. Wiecie Państwo, szkoda, że tych robotów do wyrywania chwastów nie było, kiedy ja jako dziecko je musiałem. Da, mislim, šteta što je nije bilo ovih robota za čupanje korova kad sam ja bio mlađi i <laughs> morao čupati korov. Do 20. Rok za podnošenje amandmana je 29. siječnja. Dakle, hvala još jednom na nacrtu izvješća. Hvala svima. A ovime dolazimo do točke 9. Strategije Europske unije za Alpsku regiju. I mi smo odgovorni za mišljenje. Izvjestiteljica gospođa Müller. Znači, ovo je četvrta makroregionalna strategija Europske unije za Alpsku makroregiju i nema dodatnih novih fondova za ove strategije, niti struktura koje bi koordinirala taj rad. Dakle, ideja je zapravo da se iskoriste postojeće sinergije i također učinkovitije korištenje postojećih fondova i instrumenta, dakle tako treba shvatiti ove specifične strategije, ali evo dajmo riječ izvjestiteljice, ona će nam već reći. Predsjedniče, zahvaljujem. Želim se kao prvo zahvaliti komisiji na ovoj strategiji Europske unije za alpski prostor i to je temelj e, ovog priročenja, svakako to načelno pozdravljam jer e, ako znamo da u Europskoj alpskoj regiji imamo sedam zemalja sa 80 milijuna ljudi i 48 e, regija koje su integrirane tu, da ipak dakle znamo da je alpski prostor od velikog značenja u okviru Europske unije. To ste vi rekli u svom uvodu, ne radi se o novim financijskim sredstvima koja treba stvoriti, nego u djelovati u postojećem pravnom okviru. A sada želim reći prije nego što uđem dalje u svoju raspravu, možda ipak reći nešto sljedeće. Dakle, imamo interreg programe koji rade prekogranično i u alpskom području za e, predstavnike E, lokalne razine. Možda bi se nešto moglo napraviti tako i u području poljoprivrede kako bi se stvorili prekogranični projekti i njih se ciljano podopiralo. Alpski prostor kakav danas poznajemo je e, bez funkcionirajuće poljoprivrede i šumske poljoprivrede nezamisliv. Tu se radi o poljoprivrednicima koji su se stotinama godina prilagođavali specifičnim uvjetima u toj regiji i također te obitelji naporno rade, ali i očuvaju, očuvaju kulturni okoliš, e, ekosustave i osiguravaju također visoko namirnice i stoga zapravo moramo u okviru naših rasprava e, jasno raspraviti o tome koje su pomoći e, potrebne kako bi se ovo područje okrenulo u budućnosti i kako bi se ponudile perspektiva mladim ljudima u ovom području. Po mom mišljenju ključno je također da stvorimo politiku za e, ljude u tom posebnom prirodnom okruženju. Trebamo uključiti e, građane, poljoprivrednike, političare i također senzibilizirati odgovarajuće zemlje članice na izazove e, za, kako bismo stvorili zajednički postupanje, odnosno politiku postupanja. E, svakako ovdje sam e, se posebice bavila pitanjem poljoprivrede i mi bismo trebali izraditi stajalište poljoprivrednog odbora za odbor regi. I to je također važno da se ove agrarne strukture koje su rasle stoljećima očuvaju na najbolji mogući način, a za to su najpogodnije e, specifični poljoprivredni i stočarski postupci i također treba osigurati da nacionalni pravni okviri i harmonizacija na Europskoj uniji e, uzmu u obzir specifičnost ovog područja. Također treba nam pojednostavljenje zahtjeva za unakrsno usklađivanje za poljoprivrednike u planinskim područjima i također e, treba E, uzeti u obzir e, da zemlja i šuma se moraju koristiti na e, učinkovit način za očuvanje biološke raznolikosti vode i tla. Također, održivo korištenje resursa doprinosi i jačanju razvoja za bolju opskrbu regionalnim e, sirovinama i obnovljivim izvorima energije. Također meni je važno, e, su važna i vlasnička prava e, vlasnika i poljoprivrednika koje treba zaštititi. Znači, na, također što se tiče staništa za floru i faunu, direktive u, u dušiku i tako dalje, treba to uzeti u obzir Naime, tu prijete u ovom području sada prijete mnogo opasnosti kao što su e, lavine i poplave i tu treba e, uzeti e, u obzir preventivne mjere, a treba nam politika i za populaciju u alpskom području. Znači ovdje također prostor treba biti atraktivan i konkurentno sposoban i treba jačati inicijative koje će raditi na mobilnosti iskoristiti mobilnost, znači digitalna infrastruktura, opskrba energijom i tako dalje, ali e, treba e, poboljšati socijalnu strukturu i otvoriti korisne površine e, i dalje otvarati korisne površine. Dakle, mislim da se ovim sveobuhvatnim izvješćem je već to rečeno. Naravno, sada o tom raspravljamo, ali neću ići u sve dijelove. Znači, htjeli smo to uključiti još i u sektor obrazovanja, istraživanja i razvoja jer u poljoprivrednom području imamo odličnu povezanost između poljoprivrede, visokih škola e, i sa sektorom e, hrane možemo ovdje stvarati e, zapošlja, mogućnosti zapošljavanja koja će zadržati mlade u alpskim područjima E, Postoji tu mnogih ide, mnoge ideje i veselim se već e, raspravi s kolegama i kolegicama i svakako ćemo i vaše inicijative uzeti u obzir kako bismo e, proizveli dobro stajalište odbor za poljoprivredu. Zahvaljujem. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, mamy cztery... Zahvaljujem. Cztery se ljudi za riječ. Ako se ne varam. Dobro. Po minutu i pola svaki, gospodin Nikolson. Zahvaljujem. Ja govorim u ime gospodina Dormana koji je izvjestitelj u sjeni, ali gospođa nije mogla biti ovdje pa evo molim ne ustreliti e, po, ovog iza glasnika, ja samo prenosim poruku. Dakle, treba e, naglasiti bolje korištenje postojećih resursa za teritorijalni razvoj i makroregionalnu strategiju za Alpe. To je usporedivo sa strategijama koje je stvojila e, Europska unija u, Baltič, području Baltičkog mora i Dunava, ali u ovom području strategiju e, je pokrenula razumna, s jednog razumnog temelja E, strategija će utjecati na 80 milijuna ljudi u 48 regija i 7 zemalja, od kojih 5 su zemlje članice Europske unije, a dvije nisu u Europskoj uniji, Lichtenstein i Švicarska. Dakle, Makroregionalna strategija za Alpe mora koordinirati postojeće fondove Europske unije, posebice u kohezijskoj politiki, kako bi se provodili projekti i odgovorila na zajedničke izazove kao što je zaštita okoliša, investicije i konkurentnost, te inovacija, poljoprivreda, šumarstvo, voda, turizam, transport. Najvažnija pitanja su da ne treba e, tražiti nove izvore financiranja i makroregionalna strategija za Alpe mora koordinirati postojeća sredstva iz postojećih fondova. Hvala. Dziękuję panu Łazą. Gospodin Hvala predsjedniče. Prije svega želim reći prvu stvar. Kako napraviti E, zajedničku strategiju za tako različita područja. E, to mi se čini kao laboratorij za poljoprivredu sutra, sutrašnjice. Dakle, razvijaju se. E, glavni problem su prihodi zato što mala poljoprivredna gospodarstva imaju jako fragilne e, prihode. Ovdje opet vidimo rezultate ZPP-a koje vode prema koncentraciji. E, drugi, druga negativna posljedica, e, naime bez subvencija, bez subvencija prihodi bi bili negativni. U tome je zapravo izazov. Ako alpske regije žele profitirati od reforme ZPP-a, to će to će zapravo zahtijevati velike, velike pomake. Potrebne je više koprodukcije na, na, u planinama. Dakle, poljoprivrednici žele valorizirati svoje proizvode. Tu imamo puno proizvode sa oznakom zemljopisnog podrijetla. U tom smislu treba govoriti i o kratkim e, krugovima e, dobavljanja. Što namjeravate učiniti da zadržite specifičnost alpske poljoprivrede i e, izlazaka na proizvod tih, tih izlazaka na tržište tih proizvoda? Eh, Hvala. Hvala vam. Ovo je vrlo interesantna strategija za Alpsku regiju. I ovaj nam izvještaj pokazuje da u određenim područjima, u ovom slučaju planinskim područjima, na koji način voditi različite politike, ne samo e, poljoprivredu. Zato što ako recimo samo analiziramo gospodarski sektor, kako on reagira sa poljoprivrednom, ovdje se analiziraju i poteškoće vezane uz prijevoz, sve ono što je vezano sa e, socijalnim e, uslugama, sa mm, osnovnim uslugama. I ono što je najinteresantnije u ovoj komunikaciji je da moramo imati globalnu viziju određenog područja i da onda moramo koordinirati politike. Mm, vrlo često ovdje nije riječ o potrebi za većim resursima, već o boljoj koordinaciji i to se odnosi za sva područja. To posebice vrijedi za planinska područja koja će biti napuštena e, od strane stanovništva ako im se ne osiguraju odgovarajuće usluge. Mm, razgovarali smo jednom prilikom mm, i o poljoprivredi u planinskim područjima. Ja smatram da je bolji ovakav model, dakle da imamo globalnu viziju i to je dakle e, obuhvaća 80 milijuna osoba koje žive u tim područjima. Zahvaljujem predsjedniče. E, pozdravljam e, izvjestiteljicu. Hvala na izvješću. U potpunosti ga podopirem. I želim u ovom trenutku reći e, da želimo e, zahvaliti alpskim poljoprivrednicima e, koji e, već stotinama godina se bave poljoprivredom u tom teškom okruženju i Urike je govorila o problemima u tim krajevima tamo gdje mm, zapravo se dogodi odlazak poljoprivrednika iz planinskih područja. Ona pošteno zapuštena i E, zarastaju i negativno utječu na okoliš e, jer e, zapravo upravo je i turistička cijela industrija ovisna o održavanju okoliša od strane poljoprivrednika. Također Eh, htjeli bile su eh, htjeli se, se donijeti propisi o tome da se eh, propiše broj kultura koje se moraju uzgajati u autorskim područjima što je potpuno potpuno nonsens kad se uzme u obzir geografska visina i također sam htio reći dakle još nešto stvari u Eh, Južnom Tirolu i u eh, Južnoj Austriji eh, oni cijela, cijela će se, bi se, cijeli bi se krajolik promijenio kada bi naši poljoprivrednici otišli iz tih planinskih područja, potpuno zapustili i vratili divljini na način koji ne bi bio nikome od koristi. Zahvaljujem. Gospodin Dimitru, ako možete vrlo kratko, to bi bilo e, dobro. Hvala. Mikroregionalna strategija e, koju, je donijela komisija da je kombiniranu strategiju za sve aktanta, zajednička poljoprivredna politika ima niz alata za jačanje održivog razvoja alpskih regija. Makroregionalna strategija dio je komplementarnosti fondova za bolje iskorištenost u regijima i upravo ova komplementarnost e, karakteristika za novo razdoblje, a iskustva iz dosadašnjeg procesa pokazuju na primjer u komunikacijskoj infrastrukturi i dobre učinke toga. Cilje ove strategije u velikoj mjeri preklapa se sa ciljem ruralnog razvoja, a Alpska regija obuhvaćena je regionalnim razvojnim planovima u svih pet zemalja članica koje su u tom području. E, ESIF je jedan od fondova kojim se financira ova provedba, a također e, na teritorijalnoj razini Europska unija zahtijeva zemlje članice da uspostave nacionalne strategije koje će obuhvatiti sve fondove, partnerske sporazume i e, također usvojeni programi za ruralni razvoj za zemlje članice i regije rade na logi intervencijske logike od strane nacionalnih regionalnih vlasti u odnosu na razne teritorijalne kontekste, uključujući i planinska područja. Stoga u razdoblju do 2020. nužna je konzistentnost i koherentnost sa ruralnim razvojnim programima i aktivnostima i strategijama prema drugim ESI fondovima. E, te fondove mogu e, države koristiti za strateški odgovor u odgovarajućim e, ruralnim razvojnim programima jača koordinacija uspostavljena je s različitim ESI fondovima kao EFRD-om i regionalnim fondom, a to uključuje i prekograničnu suradnju. U planinskim područjima dobra komplementarnost između različitih fondova posebice je relevantna u nizu osjetljivih područja kao što je ruralna infrastruktura, broadband, stručna eh, obuka i tako dalje, a može se usmjeriti na alpsku regiju i njezine potrebe, recimo investicijske savjetodavne usluge, transfer znanja, agri okolišne mjere, eh, inovacijsko partnerstvo, eh, proizvodne skupine proizvođača, lokalne opskrbi lanci, lokalna tržišta i tako dalje. Posebice važna ovdje je uloga E, e, plaćanja koji mogu promicati e, održivo upravljanje ovim područjima. Također lokalni razvoj putem programa LIDER koji je program za integralno regionalno upravljanje može također jačati teritorijalni razvoj ruralnih alpskih područja. E, promjena, e, provedba lider strategije jač, može jačati koherentnost teritorija i održivost apskog područja, može biti i dobar alat za ruralno-urbane odnose u regiji CLD, znači može biti dobar ključni alat za suradnju prekograničnim e, kontekstima i doprinijeti ESI fondovima. Projekti ruralnog razvoja u zemljama članicama, znači u okviru interteritorijalne suradnje, obuhvaćaju teritorija nekoliko zemalja, transnacionalnu suradnju e, koja se može podupirati ovim sredstvima. To su samo neki od primjera kako e, se ovdje može kombinirati sredstva za ovu strategiju za alpske regije. Veselim se suradnji sa svim dionicima u učinkovitoj provedbi ove strategije. Zahvaljujem. Dziękuję. Hvala. Izvjestiteljica, hvala na svim idejama, veselim se danje suradnji. Prenos znanja između zemalja za mene je nešto što je posebno važno, znači da ovdje možemo učiti međusobno jedni od drugih. Doduše ne znam kako će se programi ili prekogranične mjere onda ciljano umrežavati kako bi se jasno e, pojasnilo e, ova potraživanja između e, zemalja članica Europske unije i zemalja članica koje nisu članice Europske unije. Zatim posebno označavanje izvornosti proizvoda iz alpskog područja je također nešto važno. Naime, poznam to iz vlastite regije. Naime, u Algoju imamo E, opskrbu vlastitu mlijekom 600% e, potrebe pokrivamo i e, također ali imamo i mnoge male internetske prodavače koji prodaju internetom i siru druge zemlje. Dakle, i to funkcionira. Hvala na svim idejama, raspravit ćemo još svemu i mislim da ćemo uspostaviti dobru suradnju. Hvala. Htio sam samo još podsjetiti da ćemo raspravljati 14. i 15. ožujka ponovno o ovome. Dakle, imat ćemo još vremena za razmišljanje i komentare. I makroregionalne strategije dio su kohezijskih programa i politika pa će nam svakako omogućiti da uzmemo u obzir ono što brine poljoprivrednike. Jer ako govorimo o planinskim područjima, tamo je poljoprivreda svakako teža djelatnost. Zahvaljujem svima i izvjestiteljima i drugima, a čime smo došli do desete točke našeg dnevnog reda. E, Eh, John Clark eh, u, eh, kao zamjenik direktora glavne uprave. Sjetili smo se, sreli smo se i prošle godine u pregovorima, on sada ima važne informacije. Tada nam je prenio, a sada ćemo govoriti o oznakama zemljopisnog podrijetla koje su od velike važnosti za Europu u raznim sporazumima o slobodnoj trgovini, ali teško ih je e, naravno e, uspjeti ugovoriti na svjetskoj razini. Samo TTIP nam pokazuje kako je teško upravo e, riješiti pitanje oznaka zemljopisnog podrijetla. Pa evo dajem gospodinu Kvarku riječ, izvolite. Uh, Hvala vam gospodine predsjedniče, ja sam John Clark, zamjenik generalnog e, direktora iz Agri. Održat ću vam kratku prezentaciju o međunarodnoj dimenziji oznaka zemljopisnog podrijetla. To nam je svima vrlo bitno i vjerujem da se svi u ovoj prostoriji slažete sa mnom kad to kažem. E, na početku bi bilo dobro da se podsjetimo što su oznake zemljopisnog podrijetla. Dakle, to je priznat oblik intelektualnog vlasništva. To je zapravo jedno te isto kao i autorsko pravo žig ili patent. A netko to zove i, to je povjerenik Hogan to zove i ruralnim intelektualnim vlasništvom. Dakle, riječ je o proizvodu koji se proizvodi u određenom zemljopisnom području, korištenjem određene mm, proizvodne metode i ugled imena proizvoda je povezan sa određenim zemljopisnim područjem i naravno mora postojati uzročna veza između naziva, proizvoda i mjesta gdje se proizvode. Sljedeći slajd, molim. Oznake zemljopisnog podrijetla su gospodarski vrlo bitne za Europsku uniju. Mi smo najveći e, uvoznik poljoprivrednih proizvoda, ali smo ujedno i najveći izvoznik e, poljoprivrednih proizvoda. To je zahvaljujući i e, neprestanim reformama zajedničke poljoprivredne politike te zahvaljujući tome što je naša poljoprivreda se više orijentirana prema tržištu. Naša poljoprivreda danas e, najkonkurentnija do sada na svjetskim tržištima. Imamo trgovinski suficit u trgovini poljoprivredom u usporedbi sa ostatkom svijeta i to je oko 18 milijardi eura. 6% e, je porastao naš izvoz u odnosu na prošlu godinu. E, oznake zemljopisnog podrijetla su također imaju vrlo važan udio e, u tome. Kad je riječ o trgovini izvan Europske unije, prošle godine smo izvezli oko 15 milijardi eura proizvoda koje nose oznake zemljopisnog podrijetla. I to je unatoč eto ruskom embargu. E, proizvodi koji nose oznake zemljopisnog podrijetla zapravo označavaju e, znatnu kvalitetu europske hrane i pića i to onda naravno ima vrlo pozitivan učinak na izvoz naše hrane na druga tržišta. A u našim, e, u našim sporazumima o slobodnoj trgovini moramo uvijek davati ustupke kad je riječ o poljoprivredi i upravo zbog toga nam je potrebna bolja zaštita ovih oznaka kako bismo imali uravnoteženiju e, situaciju u e, poljoprivredi. Sada bih još malo objasnio zašto su oznake zemljopisnog podrijetla toliko bitne za naše gospodarstvo i trgovinu te radna mjesta. Prvo što se moramo podsjetiti jest da da ovaj sustav više nije rezerviran samo za dvije, tri zemlje članice. Od uspostave sustava u 90-ima zemlje članice su odlučile kapitalizirati svoje tradicionalne proizvode i dati im ovu oznaku. Tako da sad svaka zemlja ima svoje proizvode koji nose oznaku zemljopisnih podrijetla. To više nisu samo šampanjac, pršut iz Parme ili viski iz Škotske, već imamo proizvode iz Njemačke, Latvije, Danske, Malte, Rumunjske i tako dalje, iz svih zemalja članica. Trenutačno imamo oko 3000 registriranih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnog podrijetla te oznake daju dodanu vrijednost. Naša snaga u poljoprivredi se ne koncentrira toliko na osnovne sirovine, već na izvoz e, hrane ili proizvoda sa visokom vrijednošću i potrošači cijene europsku hranu i piće upravo zbog ugleda tih proizvoda. Sjećate se John Spills e, zakona, o tome smo razgovarali u e, prosincu u odporu i um, potrošači su spremni platiti višu cijenu za ovakve proizvode. Napravili smo jednu studiju koja je pokazala da je mm, cijena proizvoda koji nosi oznaku uh, gotovo dvostruko viša od uobičajenog proizvoda i potrošači su to spremni pratiti. Zatim, uh, Oznake zemljopisnog podrijetla su zapravo krajnji rezultat rada malih poljoprivrednika i budući da su e, radno intenzivne, stvaraju jako puno e, radnih mjesta. Recimo, jedan talijanski proizvođač zapošljava oko, dakle, parmeđano, 50 tisuća osoba. Tako da to, je stvarno, to su stvarno ogromne brojke kad je riječ o zapošljavanju u ruralnim područjima u Europi i očito je da su te oznake vrlo snažan alat protiv delokalizacije. Oprostite, ovaj se mikrofon neprestano gasi, očito me moji trgovinski partneri nastoje spriječiti da govorim o ovome Sljedeći slajd. Kad govorimo o našoj trgovini, što sada pokušavamo isprogovarati? Dakle, visoku zaštitu, bolju zaštitu naših proizvoda i intelektualnog vlasništva. Kao i u slučaju svih sporazuma o intelektualnom vlasništvu, strani proizvođači krše ta pravila i evo ovo su vam samo neki primjeri na slajdu koje vidite. Ovo vam je feta sir iz Australije, eto, maskiran je original iz Grčke, vidite da imate ove grčka slova. Zatim e, pršut koji se prodaje kao talijanski, sa ita, talijanskom zastavom i e, paket šljive iz Dajona, No, ove šljive nisu iz Francuske, već iz e, Južnog Japana. Ovakvo kršenje propisa i stvaranje zambluda kod potrošača narušava povjerenje u naše proizvode i naravno stvara znatnu gospodarsku e, štetu našim proizvođačima. Evo još nekoliko primjera. To su proizvodi koji podsjećaju na naše imena, ali ih pritom ne koriste. Dakle, Bordeaux i Goat Roti. <laughs> No eto, to je iskorištavanje naših europskih propisa, ovo narušava e, ugled, zato što su ovi proizvodi, uglavnom proizvodi vrlo niske kvalitete i onda se zapravo ovakav proizvod niske kvalitete povezuje sa pravim europskim kvalitetnim proizvodom. Što mi činimo u, našim, u okviru naših pregovora? Kao prvo nastojimo osigurati visoku razinu zaštite e, naših proizvoda na partnerskim tržištima, bar na razini 23 TRIPS sporazuma u okviru VTO-a. Zatim tražimo službenu provedbu od strane vlasti, zato što imamo iskustvo da ako naši proizvođači moraju voditi sudske postupke pred američkim sudovima kako bi zaštitili svoje nazive, to će se pokazati strašno skupo. To može koštati na stotine tisuće eura zato što mnogi naši proizvođači su male i srednje poduzeća i nemaju potrebne resurse da bi to e, proveli do kraja. Zatim treći element u pregovorima je da se traži e, suživot naših oznaka sa postojećim e, žigovima i to dozvoljavaju i TRIPS sporazumi Svjetske trgovinske organizacije. Zatim imamo popis oznaka koje su bitne i koje su direktno zaštićene kroz naše e, bilateralne sporazume o slobodnoj trgovini. Zatim što radimo multilateralno? Osiguravamo bolju zaštitu oznaka u okviru svjetske e, trgovinske organizacije, to spada i kroz um, pregovore u Dohi, te na e, ministarskoj konferenciji u Nairobi nismo ostvarili nikakav napredak. Zatim imamo i Lisabonsku konvenciju VIPO, o tom, to smo ispregovarali prošle godine. I to je moderni multilateralni sporazum u okviru kojeg e, članice mogu uzajamno registrirati i zaštititi svoje oznake. I to su oznake koje su onda uključene u taj sporazum. Zatim imamo vrlo sveobuhvatan program pregovora, bilateralnih pregovora ovo, na ovoj karti sada vidite zemlje s kojima imamo e, postojeće dogovore, to su novi proizvođači vina, SAD, Kanada, Australija i tako dalje. Zatim, ovo su zemlje s kojima pregovaramo o e, široj zaštiti oznaka, uglavnom je to dio sporazuma o, slobodnoj trgovini, to su Kolumbija, Peru, ali i Švicarska, Ukrajina i tako dalje. I treće, oznake u e, pregovorima koji trenutačno traju, to su recimo Vijetnam. Dobili smo punu zaštitu za najvažnijih 150 oznaka u Europi. Zatim Japan je vrlo interesantno tržište za naše proizvode koji nose ove oznake u budućnosti. Zatim Indija, Mercosur, Norveška i SAD u okviru TTIP-a. Tamo smo za sada uspjeli zaštititi 50 najvažnijih e, oznaka. O TTIP-u ću vam uskoro nešto više reći. E, u budućnosti ćemo pregovarati sa Brazilom, Meksikom, Australijom i Novim Zelandom Eh, oznake će biti dio svih tih pregovora zato što to uglavnom predstavlja eh, dobitak za našu poljoprivredu. I na kraju bih završio sa nekoliko komentara o TTIP-u. Oznake mm, su se pokazale vrlo kontroverznom temom u tim pregovorima. U TTIP-u želimo eh, osigurati višu razinu zaštite za naše proizvode Želimo da e, vladina nadležna tijela provode zakone o zaštiti naših e, oznaka. Zatim zabranu korištenja simbola, zastava, naziva koji bi mogli dovesti potrošače u zabludu. I morat ćemo osigurati i pregovore e, o nazivima koji su u sukobu sa nekim postojećim američkim žigovima. Zatim imamo u, u TTIP-u imamo jednu želju a to je da ispregovaramo povlačenje određenog broja e, naziva vina koji se koriste na e, tržištu, poput kjanta, e, tokaja, porta, šampanjca i tako dalje. Postupno ukidanje tih imena od strane američkih proizvođača. To je obećano još prije jako puno godina, no SAD tu to obećanje još uvijek nisu ispunili, tako da o tome sada ponovno pregovaramo u okviru TTIP-a. Ono što ne činimo, i to moram reći, zato što e, jako je puno propagande u medijima o TTIP-u i oznakama. Dakle, ono što ne činimo e, su znatne promjene na sustav. E, pokušavamo, dakle, ne pokušavamo promijeniti njihov sustav niti ne pokušavamo promijeniti generičke nazive. Ne želimo mm, zaštititi e, u e, SAD-u nešto što nije zaštićeno u Europskoj uniji, to su chorizo, provolone, mozzarella, cheddar i tako dalje. E, eto, to ne činimo, tako da znate kada čujete propagandu što je zapravo istina. Jedna od ironija TTIP-a je da iako se SAD... E, protivi boljoj zaštiti oznaka, SAD ima vlastite sporazume sa Koreom, na primjer, i oni tamo insistiraju na zaštiti vlastitih oznaka, poput recimo Whiskey Oni njih nazivaju e, različitim, posebnim proizvodima, ne, nisu oznake u našem smislu riječi. Ono što je pozitivno je da je dobro da SAD priznaje da oznake zemljopisnog podrijetla moraju biti e, dakle, sadržane u TTIP-u jer u protivnom takav sporazum bi vrlo teško prošao u Europskom parlamentu. Osim toga, moramo i nadoknaditi ustupke koje smo morali napraviti za određene poljoprivredne proizvode i to ćemo onda učiniti kroz e, oznake. No, u trenutačno SAD ne želi ozbiljno pregovarati o oznakama i čak predlaže da mi snizimo našu zaštitu na europskom tržištu za za naše proizvode i njihove proizvode, što je nama naravno nedopustivo. Tako da, eto, u tim pregovorima imamo još jako puno posla, ali e, mi doista radimo na tome da na kraju imamo dobar i uravnotežen sporazum. A sada ulazimo u takozvanu srednju fazu e, pregovora i sad ćemo insistirati da e, oznake budu dio tih pregovora. I ja se nadam da će nam i ovaj odbor e, nastaviti pružati podršku i ja se nadam da ćete i vi biti ambiciozni kad je riječ o, oznakama u okviru TTIP-a. Eto i tu bih sada stao. Pretpostavljam, ispričavam se ako sam e, govorio dulje od predviđenog i naravno tu sam ako imate bilo kakvo pitanje. pan i nije ja e, mikrofon, ne vijem što to Nema potrebe da se ispričavate. Evo i mikrofon vam se gasio. Sedam ili osam osoba se javilo za riječ. Imate svatko minutu i pol i molim vas ne dulje od toga kako biste imali vremena i za odgovor. Gospodča Šraja. Hvala vam. Svaka čast komisije na ovako odličnom objašnjenju. E, naravno, ako naši zahtjevi vezani uz oznake ne budu ispunjeni, možete računati na to da ću ja glasati protiv. Kad je reč o pršutu iz Parme, ja sam vam poslala e, pisano pitanje i rečeno nam je da se taj pršut proizvodi svinja koje se ne uzgajaju u toj regiji. Tako da moje pitanje, te svinje dolaze iz nizozemske. Dakle, pitanje, što je s kontrolama, što je sa inspekcijama? Možete li nam sada odgovoriti na to? Zato što potrošači imaju pravo znati što se zapravo događa. još se nekoliko ljudi javilo, tako da sada imate svi po jednu minutu. Gospodin Des, izvolite. Zahvaljujem. E, e, Mirna mi je e, suradnica poslala priopćenje iz tiska da je Bavarska u prošloj godini postigla eksportni rekord za 8,9 milijuna eura E, su prodani bavarski agrarni proizvodi u drugim zemljama. Veći dio ovih proizvoda mogu se prodati samo zato jer imaju dobro zemljopisno podrijetlo i upravo je zato ovo tako važna tema, također i kod TTIP-a. Jedan kolega iz njemačkog Bundestaga rekao je kad, sam, kad smo rekli ovim krivotvorinama da bi bilo dobro kad bi e, E, da bi na svakom proizvodu trebalo otisnuti nacionalnu zastavu kako bi se ranije prepoznale e, takve e, lažirane proizvode, ali imali smo davno u, prije gdje je E, Britanija tražila da se označuju, označavaju e, njemački proizvodi njemačkom zastavom kako bi se točno znalo ko, je, ko što prodaje, ali to nam je samo koristilo, nije nam škodilo. Gospođa Herans Garcia, ja sam vam htjela postaviti dva vrlo specifična pitanja. Prvo se odnosi na sporazum sa SAD-om iz 2006. 17 oznaka tada nije ispoštovano i tu, se, e, tu su uključeni HERE, Sporto i brojne druge. Hoće li Europska unija tražiti ispunjavanje propisa iz sporazuma iz 2006. I drugo, za nas je to nešto neprihvatljivo. Dakle, oznake moraju biti uvrštene u ovaj sporazum. U protivnom mi to nećemo moći prihvatiti. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Jar. Gospodin Jar. Ja, danke. Hvala predsjedniče. Samo dva kratka pitanja. Jedno e, za ono što čeka gospođa Šrajah što se tiče oznaka zemljopisnog podrijetla trebalo bi više paziti e, dolazili sirovine iz e, dotične regije ali također i što se tiče TTIP-a Mislim, e, trebali pogledati da ulazili od tirolske šunke e, svinjetina iz Tirola, a drugo imali smo ovdje u raspravu u ovom odboru gdje smo e, čuli da bi trebalo napraviti jednu ofanzivu za transparentnost, posebice kod proizvoda iz Europe gdje bi trebalo ostajati proizvodi iz Europe, proizvodi iz Europske unije, proizvodi iz Amerike. Koja je vaša ideja? Jer e, zapravo su e, upravo e, oznake zemljopisnog podrijetla nešto ključno. Kako vi vidite onda ovu vezu sa TTIP-om? Kako ćemo zadovoljiti obje strane? Gospođa Petir. Gospodine predsjedniče, ja bih vas željela pitati e, kojom brzinom rješavate zahtjeve, obzirom da je Hrvatska kao nova država članica do sada podnijela 18 zahtjeva, a odobreno je svega 7. E, neki zahtjevi su problematični jer su na njih upućeni prigovori. No, kao što ste i sami rekli, mora postojati veza između naziva proizvoda i mjesta gdje se proizvodi, e, pa bih molila da te prigovore malo brže rješavati jer je logično da varaždinsko zelje nosi naziv grada na čijem području se proizvodi, a taj grad je u Hrvatskoj, pa mislim da to ne iziskuje velike napore kako bi utvrdili da je riječ o hrvatskom zelju. Hvala lijepo. Je Hvala, predsjedniče. Nadovezao bi se na pitanje gospođe eh, Garcije o tim polugeneričkim proizvodima. Naravno, zahvaljujem vam i na vašim eh, pojašnjenjima. Vi kažete eh, da Amerikanci ne žele pregovarati o oznakama zemljopisnog podrijetla. u okviru TTIP pregovora. Dakle, imam dva pitanja. Nisu li e, e, e, pokušavaju li oni nas prisiliti strategijom svojom da popustimo po pitanju oznaka zemljopisnog podrijetla? A drugo pitanje, ako ne idemo naprijed, onda se ovo pitanje mora rješavati u okviru pregovora. Dakle, ako ne idemo naprijed u vezi s oznakama, znači li to da zapravo u potpunosti prekidamo pregovore? Posao Well, the Komisija ulazi u Minsko polje s ovime, nema sumnje. Govorili ste o Čedaru, a što je sa... Češer. Što je sa sirom Češer? E, možda bi i to željeli imati, možda bi i to željeli imati oznaku zemljopisnog podrijetla. Onda e, na kraju krajeva imamo i druge e, nazive koje mogu stvoriti konfuziju. yorkshireski puding, zatim kanedlice i tako dalje. Postoje dakle proizvodi koji su recepti, ali koji imaju ali koji imaju ime, e, e, zapravo koji imaju ime sa sobom i jedine osobe, zapravo jedino mjesto gdje se to može riješiti su države članice koje to unutarnje pitanje moraju rješavati. Hvala lijepo. Govorili ste u nekoliko navrata o glasinama vezanim za tepe, Zašto postoje glasine? Možda zato što postoji manjak u informacijama i onda u toj prezinini glasine letu i, lete i kolaju. Možda biste nam mogli dati malo više detalja i malo više činjenica. I vezano za ovo što je rekao kolega, vezano za izvoze. Ja moram reći da je moje poduzeće zaduženo za proizvodnju piva franjevačkog piva, pa samo naprijed nastavite ga proizvoditi i izvoziti. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem eh, ravnatelju. Želim postaviti vrlo konkretno pitanje. Kada pogledamo oznake, one predstavljaju pravi, eh, prič, pravu priču o uspjehu u Europi. Mi smo na plenarnoj sjednici usvojili i mišljenje na vlastitu inicijativu i radilo se zapravo o proširenju oznaka zemljopisnog podrijetla na nepoljoprivredne proizvode. Moje pitanje je sljedeće. Voljela bih znati kako stojimo sa sljedećim. Vi ste govorili o oznakama zemljopisnog podrijetla u svezi sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Oni naravno imaju svoje stajalište o tome. E, čini se da zapravo danas u svjetskoj trgovinskoj organizaciji u tom okviru zaštita oznaka i proizvoda nije bolja. I kao i kolega Andrije, postavljam pitanje to učiniti u okviru pregovore s TTIP-om vezano za oznake? Hoćete li tu, hoćete li tu napraviti jednu liniju preko koje ne ide? Je li to ta crvena linija? Gospodin Nikolson. Uh, Hvala predsjedniče. Zahvaljujem gospodinu Clarku na vrlo sažetom i korisnom izlaganju koje nam pomaže da bolje shvatimo problem. Nedavno sam bio u SAD-u i bilo je jako zanimljivo. Volio bih znati sljedeće. Molimo, možemo li braniti e, oznake zemljopisnog podrijetla e, protiv njihovog argumenta, a njihovi argument a njihov argument vezan za žigove. To je dosta snažan argument koji oni iznose. Jesu li ti žigovi kompatibilni i je li uopće moguća koegzistencija? Dolazim iz regije u kojoj smo mi tek ušli u ovo područje. Bismo li trebali dopustiti ovaj sporazum sa SAD-om Hvala predsjedniče. Evo... Hvala predsjedniče. Vrlo brzo. Kad je reč o TTIP-u? Ako bismo uspjeli zaštititi naše oznake, danas imamo oko 3028, koliko bi ih onda bilo zaštićeno i prema kojim kriterijima bi jedne bile zaštićene, a druge ne? Dziękuję bardzo krótko. Czy my Hvala lijepo. E sada vrlo kratko, ne pretjerujemo li sa oznakama zemljopisnog podrijetla? Mi naravno volimo svoje proizvode. To nije samo marka, to je, i to je oznaka kvaliteta. Ako uspoređujemo te proizvode, a, a da ne znamo Marko, kada bismo ih procjenjivali samo po ukusu, bismo li bili u stanju prepoznati onda te proizvode? Nije li to pristup koji bi mogao ograničiti naš izvoz? Možda je to jedna bolna tema, ali možda je ipak to tema kojom bismo se trebali, kojom bismo se trebali e, baviti. I ponavljam, gospodine ravnatelju, treba nam više informacije o TTIP, a to uporno ponavljamo i e, u ovom odboru, ali i u drugim odborima hvala eh, predsjedniče i eh, hvala eh, svime. Poljska vodka je zapravo najuspješnija oznaka zemljopisnog podrijetla na planetu. To ne bismo trebali zaboraviti. Pokušat ću odgovoriti na, na pitanja koja su postavljena. Mnogi od vas se slažu da su oznake zemljopisnog podrijetla ključne u našim trgovinskim sporazumima i jesu zato što predstavljaju veliki dio našeg izvoza i našeg izvoznog potencijala kad je riječ o poljoprivrednim, prehrambenim poljoprivrednim proizvodima. Onima doista predstavljaju priču o uspjehu kad je riječ o izvozu poljoprivrednih proizvoda. Što više zaštite dobijemo u Japanu, u Kini, u SAD-u, tim bolje za Europu i za europsko piće i hranu. Dakle, u pitanju je izvoz. E, što se tiče e, Parme, e, odnosno šunke iz Parme, Dakle, smije li se takav jedan proizvod proizvoditi od svinja koje ne dolaze iz te regije? Odgovor je ne. Dakle, svinje moraju biti uzgojene u dakle i uzgojene i e, zaklane e, i e, sve ostalo i dakle taj proizvod mora biti iz sjeverne Italije dakle tu nema nikakvog, nikakve sumnje ne mogu dijelovi tog proizvoda biti uvezeni iz, dru, iz drugih krajeva svijeta i sada odjedanputa puta prerađeni ili proizvedeni u Parmi to ne ide tako nekoliko, nekoliko vas je postavilo pitanje semigeneričkih oznaka, odnosno imena vina. Dakle, mi imamo sporazum o vinima između SAD-a i, a, i, i Evropske unije. Tu je riječ o onih 17 naziva. Još uvijek, još uvijek nismo riješili to pitanje E, i najbolje okvir u kojem možemo dobiti povlačenje tih 17 e, semigeneričkih naziva, odnosno imena, jest upravo TTIP. Gospodin Jar je postavio pitanje, slušao sam naime prijevod, ali mm, e, vezano za Pravila o podrijetlu. Pravila o podrijetlu primjenjuju se na svaki proizvod. Tu ćemo imati jako teško pregovaranje sa SAD-u, a oznake zemljopisnog podrijetla je zasebna kategorija, zasebna kategorija trgovinskih mjera i tu se radi zapravo o intelektualnom vlasništvu. Dakle, evropski proizvod s oznakom imat će ujedno i podrijetlo Evropske unije, odnosno države članice, ali oznake zemljopisnog podrijetla u samom konceptu se ipak razlikuju. Postavljeno je također pitanje hoće li oznaka zemljopisnog podrijetla biti neka vrsta crvene linije za TTIP pregovore, kad je riječ naravno o poljoprivredi? Hoće li to biti neka vrsta preduvjeta za, za sklapanje sporazuma i zaključivanje sporazuma? To je trenutačno teško reći, ali ono što je jasno jest da je naš mandat od vijeća vrlo jasno e, navodi kako oznake zemljopisnog podrijetla moraju biti dio TTIP-a i poruke koje sam ja dobio od Europskog parlamenta su takve da da će biti jako teško uopće doći do ishoda TTIP-a bez oznaka zemljopisnog podrijetla. Pogotovo kad je riječ o pregovorima o poljoprivredi, nezamislivo je da zaključim poljoprivredne pregovore TTIP-a ako oznake nisu ondje. To je Inače, to, to bi predstavljalo kršenje glavnog, glavnog načela. Dakle, moramo e, jednostavno, jednostavno imati e, određenu ravnotežu, ne samo u poljoprivredi, već i u čitavom TTIP sporazumu. Gospodin Nikolson, Nadam se da vas eh, Amerikanci nisu zavali kada ste bili u Washingtonu, naime SAD je vrlo zna biti, vrlo uvjerljiv. Oni kažu eh, da je njihov sustav žigova sve što vam treba, ali to ne funkcionira, zato što sustav žigova ne pruža dovoljno visoku razinu zaštite našim prehrambenim proizvodima. Naime, žigovi eh, pružaju nisku razinu zaštitu našim oznakama, našim i ne postoji e, provedba sustava oznaka zemljopisnog podrijetla kroz sustav žigova. Dakle, sustav žigova u SAD-u jednostavno ne funkcionira za naše potrebe. Oznaka zemljopisnog podrijetla niti, u, niti kad je riječ o rezini zaštite, niti kada je riječ o rezini provedbe. Gospodin Egnju je rekao da ulazimo u Minsko polje. To jeste doista osjetljivo područje. Tu je riječ o našim kulturama, o našim tradicijama, o onome e, što jedemo. Dakle, e, doista je s kulturne strane osjetljivo pitanje, ne samo političke. No, imajte na umu da oznake zemljopisnog podrijetla u Europi su zaštićene Eh, i stvorene eh, na, i priznate na nacionalnoj razini. Dakle, neki proizvod sa oznakom prije svega mora biti priznat u državi članice. Dakle, da ne govorimo samo o čezaru, o viskiju, jorkširski eh, puding ne, nema tu oznaku, niti ja znam bi li on trebao imati ili ne, ali ono što želim reći je da se o tome najprije odlučuje na nacionalnoj razini, a potom svaka država članica šalje ime oznake e, u svrhu paneuropske zaštite. Dakle, neki proizvod onda više neće biti zaštićen samo u Velikoj Britaniji ili u Austriji, već, čitom, već diljem čitave Europske unije. I to je naravno jako važno ako želimo promicati i prodavati svoje proizvode unutar Europske unije, a ne samo izvan Europske unije. I naravno ne samo unutar države članice iz koje proizvod dolazi. I e, sada postavlja se pitanje je li realno eh, pokušavati zaštititi naših 3000 i nešto proizvoda u trećim zemljama? Nije. Za veliku većinu naših eh, trgovinskih sporazuma. Eh, mi smo tražili zaštitu samo jedne skraćene liste popisa 150 ili 200 komercijalno važnih imena. Velika većina proizvoda s oznakama nikada zapravo niti ne napušta državu članice iz koje, iz koje dolaze. Znači ima ih nekih 150 do 200 proizvoda koje imaju potencijal ili stvarnu vrijednost eh, na tržištima trećih zemalja i zato mi zapravo napravimo jednu suženu krat, kraću listu. E, sada što se tiče eh, susjeda eh, poput Švicarske, dakle država koje nisu u Europskoj uniji, tu imamo jedan uzajamni, uzajamni sporazum o priznavanju. I napokon, gospodin Fanagan je postavio pitanje o glasinama vezanim za TTIP. SAD dakle ima svoju e, pregovarateljsku strategiju. Pregovarateljsku strategiju oni tvrde kako ne mogu usvojiti naše zahtjeve i da mi zapravo e, nemamo nikakav komercijalni interes za bolju zaštitu naših oznaka na njihovom tržištu. Dakle, imaju mliječni sektor koji već godinama proizvode gorgonzolu, fetu i tako dalje i oni jednostavno ne žele te proizvode povući. Pa isti ti proizvođači vrlo često stavljaju talijanske zastave na svoje, eh, na svoje proizvode, na svoje sireve. Drugim riječima oni jako dobro znaju što rade, oni na neki način se šlepaju besplatno na a, evropske proizvode sa oznakom zemljopisnog podrijetla. Hvala. za bardzo ciekawą prezentację, zresztą jak zwykle. Zahvaljujem vam na ovoj doista zanimljivoj prezentaciji, uvijek jest svakako. I svakako da ćemo se vratiti na ova pitanja, ali kako ćemo odabrati ovih 250 oznaka zemljskog podrijetla ili 150 koje će biti obuhvaćeni sporazumom. Dakle, evo, još jednom zahvaljujem i veselimo se nekoj novoj prilici gdje ćemo imati širu raspravu o ovom pitanju. 22. veljače vidimo se ponovno. Hvala svima i predstavnicima komisije.